morning um, Dobro jutro svima. Usprkos e, malom broju prisutnih članova, što je djelomično zbog e, sastanka Pučana u Helsinkiju, mi ćemo započeti s današnjim sastankom. Na početku imamo usvajanje dnevnog reda, ukoliko nema nikakvih prigovora. Mislim da možemo usvojiti prijedlog dnevnog reda bez prigovora. Možemo smatrati dnevni red usvojenim. Imam nekoliko priopćenja. Kao prvo imat ćemo jednu radionicu o novom pristupu bolestima mozga. E, Alois Peterle i Kabezon Ruiz će su predsjedati tim sastankom koji će se održati 23. studenog od 10 do 12 sati. Svi članovi odbora ENVI su da kako pozvani. Što se tiče režima prevođenja, na današnjem sastanku prevođenje je dostupno na 21 jeziku, osim estonskog, latvijskog i irskog. Dakle, e, Materijali za sastanak e, su na raspolaganju u elektroničkom obliku, a sastanak će se uživo prenositi na internetu. E, zatim vam moram reći nekoliko informacija o tekućim međuinstitucijskim pregovorima, o smanjenju određenih plastičnih proizvoda i utjecaju na okoliš. E, to su važni pregovori. Prvi neformalni Trijalog je održan u utorak 6. studenog u prostorijama parlamenta. Za vrijeme tog sastanka parlament, vijeće i komisija održali su prvu razmjenu mišljenja o glavnim aspektima stajališta su zakonodavaca. Nakon toga je održana iscrpna rasprava o čitavom nizu tema kao što je, su mjere smanjenja potrošnje, članak 4. aneks 1. dio A, zatim ograničenja za stavljanje na tržište, to je članak 5. aneks 1b i e, proširenoj odgovornosti proizvođača, to je članak 8. i aneks 1 e, dio e, te mjerama za odvojeno prikupljanje otpada, to je e, dio f, članak 8. Cilj je bio analizirati sve amandmane kako bi se pokušali uskladiti stajalište o tehničkim pitanjima. Drugi trijalog e, je zakazan za 28. studenog u Briselu. We move to our first discussion e, today. Um, and this is the, e, Zatim imamo zajedničku raspravu o provedbi direktive iz 2009. godine broj 128 o održivom e, korištenju pesticida zajedno sa predstavljanjem studije EPRS-a o održivoj uporabi pesticida. E, Jute Güteland je izvjestiteljica. Što se tiče same rasprave, najprije ću dati riječ službi EPRS da održe izlaganje. Ukupno imaju 15 minuta. Koliko mi je poznato, vi ćete podijeliti e, izlaganja tematski, no sve ukupno imate 15 minuta za vaša izlaganja. Nakon toga će riječ dobiti izvjestiteljica koja je ovdje, ujedno je pozdravljam, nakon toga će riječ dobiti izvjestitelji u sjeni, pa svi članovi odbora, ali isto tako i članovi odbora Agripest. Dakle, dajem riječ EPRS-u. Izvolite, imate 15 minuta. Hvala, ja neću uzeti mnogo vremena. Želim zahvaliti izvjestiteljici i njezinom timu na potpori koju smo dobili u izradi ove studije. Želim također zahvaliti konzorciju našim vanjskim konsultantima OIR i Arcadia International i sada ću dati riječ kolegama koji će vam predstaviti ovu vrlo zanimljivu temu. Daniel? Hvala Miran. Dame i gospodo, zajedno sa kolegicom Irene Gore imamo čast da vam možemo predstaviti rezultate naše studije o provedbi direktive o održivoj upotrebi pesticida. To je dakle direktiva 128 iz 2009. godine. Nakon kratkog uvodnog dijela i pristupa metodologiji studije, mi ćemo vam iznijeti glavne zaključke naše studije i nakon toga preporuke. Ova studija e, je određena, dakle odvijela se od 3. E, do 9. mjeseca. Cilj je bio e, provedba, odnosno prenošenje domaće zakonodavstva, primjena i provedba ove direktive, a poseban naglasak je bio na onim aspektima koji su važni za smanjenje rizika, a to je dakle načelo integrirane zaštite bilja. Mi smo primijenili metodologiju koja se temelji na pristupu na dvije razine. Na prvoj razini smo izradili ex post evaluaciju provedbi direktive koristeći se standardnim e, skupom kriterija. To su relevantnost, dosljednost, učinkovitost, e, djelotvornost i europska dodana vrijednost. Pristup e, prikupljanja podataka se temeljio na pregledu stručne literature, dva, dvije ankete nacionalnim akcijskim planovima. Jedan za, jedna anketa je bila dakle, za službenike, druga za dionike. Imali smo također intervjue. Zatim smo e, stavili naglasak na razvijanje usklađenih pokazatelja rizika. Zatim smo ocijenili provedbu direktive s posebnim naglaskom na ograničavanje i uvođenje zabrane uporabe pesticida u specifičnim područjima i na kraju smo izradili ocjenu utjecaja pesticida na vodu za piće. Na ovoj drugoj razini smo prikupljali podatke iz stručne literature i isto tako smo imali intervjue i e, studije slučajeva u šest država članica. Prije nego što vam predstavim eh, tri studije slučaja, mi ćemo iznijeti neke preliminarne zaključke. Kao prvo želimo naglasiti da ova direktiva obuhvaća novo područje politika koje ranije nije bilo regulirano, tako da su nacionalni akcijski planovi bili novost za većinu država članica. Dakle, došlo je, dakle, postojala je mm, razlika e, od uvođenja politike do očekivanih konkretnih rezultata. Tu postoji neki dinamični e, akteri i kao prvo možemo primijetiti da je u posljednjih 8 do 10 godina postojao status quo. Mi smo i ranije radili ovakve studije i primijetili smo da je položaj dionika i javnih tijela ostao stabilan u posljednjih 10 godina. Zatim, što se tiče e, odaziva na ankete, imali smo dobar odizov, odaziv od dionika i samo zadovoljavajući kada je riječ o nadležnim nacionalnim tijelima. Što se tiče zaključaka ove studije, možemo reći da je glavni cilj direktive i dalje važeći, nema nekakvih potreba za izmjenama direktive u ovoj fazi. Neke nevladine udruge su predložile uvođenje e, dodatnih ciljeva kojima je cilj e, smanjenje ovisnosti o pesticidima. Oni smatraju da ovaj cilj nije dovoljno prisutan u sadašnjem tekstu. Iste nevladine udruge su dodale da bi se u sklopu e, ZPP-a također treba uzeti u obzir pristup integrirane zaštite bilja. Što se tiče dosljednosti, e, prvo smo uzeli u obzir zakonodavnu dosljednost između e, važećeg zakonodavstva Europske unije. Pokazalo se da postoji velika dosljednost sa drugim propisima Europske unije. Međutim, kada je riječ o dosljednosti u smislu provedbe, primjećeno je da postoje problemi kada je riječ o odobravanju niskorizičnih e, tvari e, kroz uredbu 1107 iz 2009. godine. Dakle, imamo e, spore postupke odobrenja takvih tvari. A to je već bilo viđeno i u najnovijoj e, ocjeni uredbe. Što se tiče djelotvornosti, postoji suglasnost o tome da je u većini država članica ostvaren napredak, posebno kada je riječ o obvezama koje proizlaze, koje se odnose na pružanje, organiziranje edukacije za profesionalne korisnike kada je riječ o uređajima za prskanje vrlo je malo konkretnih e, rezultata e, primjeđeno vezano uz e, cilj smanjivanja rizika. Premali broj država članica odredio je kvantitativne ciljeve za smanjenje količine uporabe ili smanjenja rizika i učinka. To se posebno odnosi na provedbu članka 15. direktive, dakle vezano uz IPM raspoloživi instrumenti za mjerenje napretka u tom području ne postoje i isto tako postoji nerazumijevanje načela integrirane zaštite bilja među poljoprivrednicima. Što se tiče sljedećeg kriterija, a tu možemo reći da nedostaju resursi e, u smislu e, proračuna i u smislu kadrova, osim u Francuskoj. Nadalje, ne postoje e, dostatna sredstva za istraživanje i razvoj alternativnih metoda i proizvoda, te nedostaju proračunska sredstva za širenje dobrih e, praksi u području integrirane zaštite bilja. E, budući da je došlo do smanjivanja resursa što je ugrozilo kapaciteta za pružanje savjeta poljoprivrednicima. Posljednji kriterij je dodana vrijednost na razini Europske unije. Ovdje postoji konsenzus među ispitanicima anketa da države članice ne bi bile u mogućnosti postići bolje rezultate bez ove direktive na razini Europske unije. Ovom direktivom je omogućena razmjena stajališta između država članica i komisije što omogućuje razvoj zajedničkog znanja e, o području koje obuhvaća direktiva, te to dovodi do podizanja svijesti među profesionalnim korisnicima. Nakon e, što smo predstavili rezultate ex post evaluacije, došli smo do sljedećih zaključaka. Kao prvo što se tiče pokazatelja rizika, Komisija radi na razvoju i usvajanju aneksa 4 ove direktive koje se odnosi na razvoj e, usklađenih e, pokazatelja rizika. Došlo se do zaključka da postoji sedam pokazatelja. E, imamo dva kompleksna pokazatelja utemeljena na modelima koji su razvijeni u razdoblju od 2005. do 2015. godine. Postoji inventar tih pokazatelja u našem izvješću. Međutim, rad na pokazateljima je usporen u posljednjih pet godina budući da se čeka na odobrenje usklađenih pokazatelja rizika na razini Europske unije. Jedno od ključnih pitanja ovdje tiče se slabe kvalitete uniformnosti e, podataka o pesticidima što je značajna prepreka za uporabu indikatora, posebno onih koji se temelje na modelima. Što se tiče druge studije slučaja vezane uz smanjenje rizika u posebnim područjima, dakle to je članak 12. direktive, e, neka, neke mjere ograničenja već se primjenjuju na temelju ocjene rizika iz uredbe PPP, dakle uredba, uredba 1107 iz 2009. godine. Na nacionalnoj razini su također e, uvedene dodatne restrikcije Neke države članice, poput Francuske i Belgije, zabranile su upotrebu pesticida na javnim površinama, a i druge države članice razmatraju uvođenje sličnih mjera. Također je zamjećeno da nacionalni akcijski planovi ne definiraju jasno e, pristup koji omogućuje da se prednost da nisko rizičnim e, tvarima u specifičnim e, područjima. Zatim, e, također je bilo riječi o prisutnosti štetnih kemijskih tvari u vodi za piće. Već postoji e, sustav praćenja direktive o vodi za piće, ne samo što se tiče e, sredstava za zaštitu bilja, nego i drugih kemijskih tvari. Zatim postoje također tampon zone koje se temelje na toksikološkom profilu Međutim, ima malo aktivnosti kada je riječ o sađenju živica na granicama površinskih voda. Što se tiče učinka na socioekonomske i ekološke studije vezane uz kakvoću vode i kvantificiranje e, šireg e, utjecaja korištenja pesticida, zaključak je da za sada ne postoji e, pouzdana metodologija i praćenje E, graničnih vrijednosti čini se najpouzdanijom za sada, premda ne daje nikakva jamstva što se tiče pozdane ocjene utjecaja posljedica korištenja pesticida. Mi smo ovdje predložili tri preporuke na temelju ovih zaključaka. Kao prvo, opća preporuka koja ima za cilj poboljšanje upravljanja i e, ispravnu provedbu direktive. Ovdje se preporuča da nacionalna nadležna tijela igraju aktivnu ulogu, da se ne ograniče samo na aktivnosti kontrole. Trebaju biti ti koji će predvoditi u kontroli provedbe direktive. Zatim e, treba se poticati suradnja između nadležnim nacionalnim tijelima i dionicima i države članice moraju ovdje djelovati u smislu bolje koordinacije. Osim toga, razmjena informacija među e, dionicima i državama članicama mora se dodatno razviti na razini Europske unije, to znači više istraživačkih projekata ili pak platforme za koordinaciju poput Eraneta. Što se tiče revizije nacionalnih akcijskih planova, predlažemo da države članice dodatno razviju kvantitativne ciljeve koji nisu dovoljno zastupljeni u sadašnjim napovima. Zatim potrebni su konkretni planovi, ciljevi i podciljevi za svaku aktivnost, premda u područjima koja nisu obuhvaćena direktivom postoje još uz to neka područja koja bi mogla pomoći u ispunjenju ciljeva direktive. Zatim imamo daljnji razvoj i provedbu IPM-a Naše preporuke su kako slijedi. Nacionalna tijela moraju shvatiti da za razvoj integrirane zaštite bilja treba vrijeme. Zatim šira javnost mora biti informirana o tome da je promjena načina uzgoja e, jedan dugoročni pothvat. E, primjerice e, postupno izbjegavanje glifosata je nešto za što će biti potrebno više vremena. Zatim imamo e, isto tako neke specifične situacije. E, potrebno je razraditi smjernice koje se temelje na pristupu usmjerenom na više dionika, uzimajući u obzir specifičnosti na lokalnoj razini. Operativne skupine koje su osnovane u sklopu AGRI i IP dobar su pristup za takav e, e, pristup e, koji se temelji na suradnji sa više dionika. Isto tako se na taj način mogu razmjenjivati dobre prakse u području integrirane zaštite bilja. Zatim, potrebna su dodatna istraživanja u području IPM-a. Politika mora promicati neovisne savjetodavne službe kako bi se e, do, kako bi do proizvođača i poljoprivrednika došle ispravne poruke. IPM podrazumijeva više troškove i rizike tako da su potrebne subvencije te e, tržišne poticajne mjere kako bi se potaknulo e, poljoprivrednike da prijeđu na integriranu zaštitu bilja. I na kraju imamo još pitanje mjerenja napretka. Trebalo bi dodatno razraditi e, pokazatelje koji se temelje na modelima. Komisija i države članice moraju zamijeniti, zamijeniti usklađene pokazatelje rizika na temelju modela deskriptivnim pokazateljima i na kraju države članice moraju dogovoriti ambicioznije ciljeve kada je riječ o prikupljanju podataka o pesticidima kako bi smo imali e, cjelovite skupove podataka za razvoj pokazatelja. Dakle, to bi bilo ukratko e, ono što smo mi zaključili, a želimo vas pozvati da pročitate naše izvješće koje obuhvaća i druge zanimljive zaključke i da kako bit ćemo vam na raspolaganju za dodatna pitanja. Hvala što ste se držali vremena, a sada dajem riječ e, izvjestiteljici gospođi Kadenbach. Hvala i hvala na ovom izvrsnom izvješću i na izlaganju EPRM-a danas ovdje. I ja ću sada dati svoje izlaganje a vratit ću se i na niz e, stvari koje je spomenuo to u prvom izvješću. Dakle, e, direktiva je na snazi od 2009. godine i sadrži niz akcija kako bi države e, smanjile rizike korištenje pesticida na ljudsko zdravlje i na okoliš i promicale korištenje IPM-a, odnosno integrirane zaštite bilja. Drugim riječima, ova direktiva je e, od ključne važnosti jer je to glavni instrument koji će osigurati prijelazak na održivu poljoprivredu u Europi održavajući razinu proizvodnje hrane, a istovremeno e, postupno smanjujući količinu toksičnih pesticida u tlu e, uz e, zajedničku poljoprivrednu politiku i analizu načina kako doista funkcionira ova politika moramo sada sagledati na koji način države članice primjenjuju ovu direktivu. Moj rad se e, zasniva na nalazima e, analiza i izvješća e, kako komisije, tako i EP. ESA, ovo što smo upravo čuli. Oni jasno prikazuju situaciju. Iako su neke države članice donekle napredovale u provedbi ove direktive, jasno je e, da e, nije zadovoljavajuća provedba ove direktive i da treba puno toga poboljšati. Umjesto da se smanji e, količina pesticida, sve se više pesticida koristi iako na tržištu postoje sada pesticidi koji se mogu koristiti u malim količinama, e, doze su se u posljednjim godinama povećale. Pesticidi igraju veliku ulogu e, u proizvodnju hrane u Europskoj uniji jer štite bilje od bolesti, no Činjenica je da pesticidi mogu imati negativne učinke na ljudsko zdravlje, da utječu na ekosustave, da pridonose gubitku bioraznolikosti, uključujući i veliko smanjenje populacija kukaca. E, to je vrlo zabrinjavajuće iz mnogih razloga. Naravno moramo štititi ljudsko zdravlje i okoliš od štetnih kemikalija e, ostaci pesticida u hrani e, mogu predstavljati rizik za ljudsko zdravlje, a u hrani za životinje e, predstavljaju rizik za zdravlje životinja i mogu ući u prehrambeni lanac. Zabrinjava me što još uvijek postoje pesticidi koji djeluju kao endokrini disruptori, a ipak se e, po Europi lako mogu nabaviti te tvari se moraju identificirati prema nedavno e, donesenim kriterijima i takve tvari se ne bi smjele stavljati na tržište. Održivo korištenje pesticida šteti našoj proizvodnji hrane. Svi znaju da proizvodnja hrane ovisi o kukcima koji oprašuju bilje. Kada ti kukci ugibaju zbog neodrživo korištenja kemikalija, to je vrlo ozbiljna situacija za Europu i za svijet u stvari sve je jasnije da smo suočeni sa golemim izazovom. Moramo zaustaviti e, propadanje ekosustava i gubitak e, bioraznolikosti. Nedavno e, je izvješće World Wildlife Fund, fonda našao da je 60% E, e, organizama izumrlo od 1970. godine, a broj kukaca se smanjio do 75% u Njemačkoj tijekom zadnjih 30 godina. U oba slučaja znanstvenici ukazuju na korištenje pesticida u poljoprivredi kao jednom od razloga zašto se ovo događa. Ovo je zabrinjavajuće. Kako bi e, smo bili održiviji ne samo danas nego i dugoročno, jasno je da ne možemo nastaviti sa današnjim intenzivnim korištenjem pesticida. Pesticidi kao glavni način suzbijanja štetnih organizama nisu e, kompatibilni sa održivom poljoprivredom zato što e, dugoročno korištenje pesticida dovodi do otpornosti štetnih organizama. Države članice se ne pridržavaju u dovoljnoj mjeri pravila u direktivi iako je postignut neki napredak, na primjer eh, kad je riječ o opremi za prskanje, eh, i načinu e, primjene pesticida vrlo malo se napredovalo u širenju alternativnih tehnologija koje bi predstavljale alternativu što više e, ima e, nedovoljno jasnih i mjerljivih akcijskih planova i ciljeva devet država samo ima ciljeve za smanjenje e, korištenja e, pesticida. Samo pet država članica e, je postavilo visoke ciljeve. To nije dovoljno. ovaj E, ovo pomanjkanje mjerljivih e, ciljeva e, znači da je gotovo nemoguće pravilno ocijeniti napredak diljem Europe. Što više većina akcijskih planova ne navode na koji način će se mjeriti postignuti ciljevi nedostaje napredak i kada je riječ o integriranoj zaštiti bilja e, IPM-a. IPM je ključni dio ove direktive e, koji pomaže da se pesticidi održe na gospodarski e, opravdanim razinama i da se smanji rizik za ljudsko zdravlje i okoliš, a istovremeno se e, promiču održive biološke metode suzbijanja štetnih organizama. No, nažalost, e, većina država još uvijek nije taj alat e, pretočilo u kriterije, već jednostavno to shvaćaju kao alat za Um, za edukaciju poljoprivrednika. E, IPM ima veliki potencijal zaštititi potrošače od štetnih pesticida i neophodno je da države članice što prije počnu koristiti te alate. Jedan od načina da se poveća korištenje IPM je e, E, horizontalno e, usklađivanje sa izravnim plaćanjama po e, ZPP-u. To bi doista poticalo korištenje IPM-a. U mom izvješću također se kaže da je potrebno povećati dostupnost alternativnih proizvoda, niskorizičnih proizvoda e, koji će pridonijeti održivoj poljoprivredi i proširiti alate dostupne poljoprivrednicima. Znamo da mnogi poljoprivrednici koriste uvriježene kemijske pesticide umjesto da isprobavaju alternativi. To nije njihova krivnja, ali E, na njima je naravno da uzgajaju usjeve, to im je glavna preokupacija, ali moramo e, pomoći poljoprivrednicima da smanje korištenje pesticida i da prijeđu na održive nekemijske opcije. Stoga je potrebno istraživanje kako bi se našle inovativne i nove alternative koje će smanjiti oslanjanje na pesticide ili dale druge opcije za zaštitu bilje, bilja. Još e, jedan nalaz e, odnosi se na pokazatelje rizika e, unatoč članka 15 direktive komisija još uvijek nije izradila usklađene pokazatelje rizike koje bi omogućile e, da se e, na pravilan način mjeri i uspoređuje korištenje e, pesticida u državama članicama. budući da je format e, ovakvih izvješća prilično ograničen i ja ću predložiti dodatne amandmane. E, očekujem i amandmane od kolega sljedeći tjedan i veselim se radu s izvjestiteljima u sjeni e, kako bismo našli uravnotežen način rada daljnjeg rada. Budući da nekih kolega nema, e, prelazim na izvjestitelja u sjeni gospodina e, Jana Hujtemu. Hvala, zahvaljujem izvjestiteljici na izvješću. Očekujem dobru suradnju i dobar ishod ove rezolucije. ne želim ponavljati ono što je govorila izvjestiteljice, pa ću se fokusirati samo na neke amandmane kluba ALDE. Želimo e, niskorizične alternative, to stalno ponavljamo u e, ovom parlamentu možda bi se mogla, mogao ubrzati postupak e, provedbe. E, također i integrirana zaštita bilja koja bi trebala biti ugrađena u novi ZPP e, i ona bi trebala biti ekvivalentna ozelenjivanju imamo strogu uvjetovanost kad je riječ o mjerama ozeljenjavanja no mi želimo pristup e, koji je orijentiran ka ciljevima, a upravo IPM je takav pristup. Dakle, željeli bismo vidjeti veći udio takozvanih ekoprograma u zajedničkoj poljoprivrednoj E, politici e, e, takvi programi moraju biti širi i moraju se temeljiti na pristupu mjerljivosti. Također moramo vidjeti koji je učinak IPM-a i i poljoprivrede koja se temelji na tehnološkim inovacijama Također možda u IPM-u možda ponekad e, ćemo trebati kemikalije ili organske tvari da zaštitimo polja. Ako koristimo vrlo malo neke aktivne tvari, rizik možda može biti čak i manji pri korištenju e, visokorizičnih tvari, dakle manje nego pri korištenju velikih doza niskorizičnih tvari. Stoga se treba analizirati e, koji je stvarni rizik, a ne samo reći aha, ova tvar je niskorizična, a ova visokorizična, pa želimo da se cijelo vrijeme koristi ova niskorizična. Moramo vidjeti koji će biti učinak u e, praksi, jer ako koristite vrlo malo male doze nečega što je vrlo učinkovito, možda je to bolje, pa je to argument e, u korist ponekad povremeno korištenja visokorizičnih tvari. Hvala. A sada e, riječ ima e, eh, niet in één zin eh, eh, zou gebruiken. het huidige gebruik van ja ne bih ovo koristila u istoj rečenici. Dakle, održiva, e, održivo korištenje pesticida e, je karakteristično za e, način kako koristimo hranu. Dakle, velike količine pesticida štete ljudskom zdravlju, kakvoći vode za piće, zdravlju životinja, bioraznolikosti i ugrožavaju sigurnu proizvodnju hrane. E, kukci izumiru, dakle, to nije održivo. Ali unatoč naslova mislim da je izvješće dobro, da ima načelo predostrožnosti e, i da se postavljaju mjerljivi i stvarni ciljevi e, i sagledavaju se disruptori koji štete okolišu i ljudima, no treba se više pozornosti e, e, pokloniti e, proizvodnji kvalitetnijih prehrambenih proizvoda na štetu velike količine. Hvala. Hvala. A sada e, ću dati riječ e, članovima e, odbora Agri. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Ja prije svega želim zahvaliti kolegici, budući da je ona kroz svoje izvješće pokazala da doista moramo hitno smanjiti upotrebu pesticida. Htjela bih također prenijeti zaključke jedne studije. Mi smo obuhvatili više od 150 dobrovoljaca u šest europskih e, država i testirali smo 30 pesticida. Uzeli smo kao uzorak e, kosu, budući da se, su tu pesticidi prisutni tijekom mjesec dana, toliko se zadržavaju. E, dakle, svaki dakle, drugi od tri europljanina je kontaminiran. Imamo više od 60% pesticida. Situacija je vrlo ozbiljna. Ne možemo reći ima velik broj ljudi koji nije kontaminiran. Čak i ljudi koji konzumiraju e, ekološki uzgojenu hranu su kontaminirani primjerice šta je sa filpronilom e, koji je zabranjen u poljoprivredi od 2017. godine. U, bilo bi mi drago da ste u vašoj studiji naveli da kontaminacija dolazi ne samo od pesticida nego i od biocidnih proizvoda koji se koriste u poljoprivredi. Mi smo ovdje izradili jednu zanimljivu usporedbu između jednog oca koji je imao kontaminaciju razine 1, dokle dijete imalo razinu kontaminacije 3. Zatim imamo klorpirifos koji je zabranjen u osam država. U Francuskoj se također nalazi u dakle, kosi. To je proizvod koji moramo zabraniti ono što mi se čini da nedostaje u vašem izvješću, možete slobodno pročitati naše izvješće koje je e, dostupno, koje je izradio jedan laboratorij iz Strasbura i to je vrlo zanimljivo. Tu su obuhvaćeni e, zapravo skupina koja je najkontamiranija je dobna skupina od 17 do 20 godina. Tako da mislim da moramo hitno reagirati. Pitam se kakav je imidž Europe. E, mi dajemo sliku zemalja koje ne štite zdravlje svojih građana. Na stotine pesticida su prisutne. E, također imamo proizvode koji sadrže endokrine disruptore koji se nalaze na tržištu, zatim e, propikonazol koji smo također pronašli u uzorcima, koji je kancerogen, nalazi se u proizvodima koji su na tržištu, u opticaju, pa želite li ubiti evropske građane? Mislim da su vaše preporuke preblage, trebali ste reći, treba zabraniti mutagene tvari, toksičke tvari i endokrine e, disruptore, kao i kancerigene stvari, dakle bilo bi mi draže da ste napali Europsku komisiju. Europska komisija bi morala definirati kriterije. Vidjeli ste koliko im je bilo potrebno vremena da definiraju te kriterije. Sada ih imamo i oni kažu mi ćemo minimalizirati opasnost vezana uz tvari koje remete endokrini sustav. Pa mi takve tvari moramo zabraniti. Vi znate da su E, ekološke zelene stranke proevropski orijentirane. Mi moramo pokazati da bolje štitimo zdravlje građana. Ja sam izvjestiteljica za e, dosje o energetici. Mislim da nam ovdje treba stvarni sustav upravljanja. Vi kažete da neke zemlje, među kojima i Francuska, primjenjuju takle, takve mjere za smanjenje pesticida. Mi godinama poljoprivrednicima govorimo da treba smanjiti uporabu pesticida, međutim primjećujemo da je, do, da je 2017. godine došlo do porasta upotrebe pesticida. Dakle, kao što vidite, e, upotreba pesticida se koristi sve više, za to nisu krivi poljoprivrednici, nego e, poljoprivredni sindikati koji potiču poljoprivrednike na upotrebu pesticida budući da e, to pomaže u prodaji pesticida. E, bilo bi mi drago da ste ovdje spomenuli ZPP. Kako možemo prihvatiti da ZPP daje prednost intenzivnom uzgoju? Što znači intenzivni uzgoj? Veća upotreba pesticida. Mislim da se u vašem izvješću navode neke činjenice, međutim vi niste krenuli u ofanzivu. Mislim da ćemo E, temeljem vaših zaključaka svi polako umrijeti. Kada vidite sve epidemije, e, karcinoma, malformacije i slično, sve je to dokazano. Vi kažete da države članice moraju smanjiti upotrebu pesticida. Ne, mislim da trebamo uvesti zabranu pesticida. Trebamo u okviru obzora 2020. razvijeti istraživanja e, da se razviju manje toksične tvari doista mislim moram reći da me stid kada vidim da u Europi u poljoprivredi dolazi do porasta upotrebe pesticida. Govorimo o održivoj poljoprivredi. Da, ona je održiva u smislu podržavanja kemijske industrije. Vi podržavate kemijski, lobby kemijske industrije. Mislim da trebamo ići mnogo dalje od ovoga što vi preporučate. Mislim da treba hitno reagirati u jednom srednjem roku. Ako se niko više ne javlja za riječ, gospodin Hajtema. Samo bih odgovorio prethodnoj govornici, da li biste zabranili i alkohol? Molim kratak odgovor za kratko pitanje. Ako e, konzumirate jednu čašu alkohola dnevno, ona može sadržavati antioksidanse koji su dobri za zdravlje, no da kako treba zabraniti konzumaciju alkohola trudnicama. No ne znači ako popijete čašu nekog alkoholnog pića da ćete umrijeti. Međutim, ako popijete e, čašu klorpilifosa ili propikonazola, e, popite, izvolite, vidjet ćete u kakvom ćete stanju biti. Molim vas, moramo zaključiti ovu raspravu. Ne možete sve trpati u isti koš. Dobro, mislim da ovo nije izravno vezano uz ovu temu. Gospodine predsjedatelju, ja bih želio kratko odgovoriti na ovo vrlo loše pitanje vezano uz alkohol. Svatko ima priliku sam odlučiti hoće li konzumirati alkohol ili ne. A pesticidi, ako imamo prehrambene namirnice koje su kontaminirane pesticidima, potrošači ne znaju da se u toj hrani nalaze pesticidi, te ne mogu donijeti pravu odluku. Dakle, postoji velika razlika Nastavit ćemo s raspravom. Rasprava postaje sve zanimljivija. Ja dolazim iz Savezne pokrajine koja je e, slavna po dobrim vinima, no ipak bih vrlo rado E, zabranila alkohol. No, želim danas reći nešto više o jednoj drugoj temi, o situaciji u Austriji, obzirom da Austrija upravo drži predsjedništvo Vijećem Europske unije, te možemo biti primjerni u mnogim e, elementima. U Austriji u dio e, organskog uzgoja na poljoprivrednim površinama se povećava, no međutim količina pesticida koji se primjenjuju se ipak ne smanjuje. Početkom 90 eh, godina eh, uporaba od početka 50 od početka 90. godina uporaba pesticida je ostala više manje stabilna. Uvodimo novi poljoprivredni program i unutar svim tim programima i poticajima ne možemo reći da postoji održivi razvoj u poljoprivredi u Austriji. Mislim da to nije istina samo za Austriju, već i za cijelu Europsku uniju. Hvala i sada ću dati riječ komisiji gospodinu Auenu Griffitu. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestiteljici i EPRS-u. Sažetak prezentacija je da je zakonodavstvo prikladno svrsi i političkim područjima. Postoje određeni problemi i poteškoće u provedbi. Postoje određene odgode u provedbi u državama članicama, a isto tako i određenim mjerama koje provodi komisija te bih vas ja želio izvijestiti upravo o tim mjerama koje poduzima komisija i države članice. Države članice trenutno preispitaju plan djelovanja. Mi smo komunicirali sa svim državama članicama i rekli smo im da očekujemo poboljšanja u nacionalnim akcijskim planovima, da očekujemo ambicioznije ciljeve, mjerljive parametre pomoću kojeg bismo mogli izmjeriti učinkovitost. Do sada je 11 država članica predočilo akcijske planove. Očekujemo da druge to učine do kraja godine. Tada ćemo ponovno revidirati nacionalne akcijske planove i staviti ih na raspravu početkom sljedeće godine na vijeću, te ćemo tada znati da li su države članice prihvatile naše preporuke. Što se tiče pitanja usklađenih pokazatelja rizika, to već bilo spomenuto, trenutno imamo određene pokazatelje rizika u radnoj skupini za direktivu o održivom razvoju se razgovaralo o tim pokazateljima i danas ta radna skupina ima sastanak. U sljedeći tjedan se otvaraju političke konzultacije i u stalnom odboru u siječnju će se glasovati o tim pokazateljima rizika. Pokušavamo sada odrediti te pokazatelje i e, ishoditi suglasnost država članica u pitanju po pitanju tih pokazatelja. Što se tiče integrane zaštite bilja, moram reći da dijelimo zabrinutost. Uključivanje IPM-a je čimbenik uvjetovanosti. Da bismo to učinili moramo imati kriterije pomoću kojih možemo procijeniti da li određeni poljoprivrednik ispunjava kriterije ili ne. Stoga naš najveći izazov za 2019. godinu će biti suradnja sa državama članicama kako bi se razvili ti kriteriji za poljoprivredna gospodarstva na razini farmi. Da bismo to uspjeli, mi smo već pogledali prezentacije prethodnih e, službi za istraživanje. 14 tečaja za osposobljavanje će započeti sljedeće godine. Posjećivat ćemo poljoprivredna gospodarstva kako bismo im objasnili kako mogu sami provoditi procjene i početkom sljedeće godine ćemo uspostaviti posebnu radnu skupinu koja će raditi na kriterijima. Čuli smo neovisne savjete, to je zahtjev, dakle da svaka država članica ima vlastitu savjetodavnu službu i ta savjetodavna služba morala davati savjete i o IPM-u integrirano zaštiti biljete. Mislimo da kada ćemo razviti kriterije imat ćemo mehanizme da ih prenesemo na lokalnu razinu putem te mreže poljoprivrednih savjetodavnih službi. Uzimajući obzir vrijeme koje imam na raspolaganju i složenost ovih pitanja, sada ću stati. Moram vam reći da dijelimo zabrinutost u smislu promicanja proizvoda koji su niskorizični. Imamo jednu posebnu radnu skupinu za biokontrolu i pokušavamo potići države članice da povećaju dostupnost i uporabu niskorizičnih proizvoda. Također moramo objasniti da pokazatelji koje smo razvijali su dizajnirali tako da potaknu države članice da koriste niskorizične proizvode. Dakle, radi se na prodaj pesticida ali se pokušavaju ispraviti rizici pesticida. Ako se koriste visokorizični pesticidi u okviru odstupanja, tada je ponderiranje vrlo visoko. Dakle, ideja nije samo da, se, da je volumen pesticida pokazatelj rizika pesticida, da ako se koriste visokorizični pesticidi imat ćete mnogo veće ponderiranje nego da imamo niskorizične pesticide. Dakle, nije da ocjenjujemo samo volumen, već i ozbiljnost rizika koje određeni pesticidi nose. Hvala lijepa. I sada dajem riječ ponovno EPRS-u da reagiraju na ovu raspravu i uvjete e, o kojima smo upravo razgovarali. Želio bih odgovoriti gospođi Rivazi vezano uz njene komentare da naši zaključci nisu dovoljno ambiciozni po pitanju kontaminacije, zabrane opasnih proizvoda i pokazatelja rizika. Mi smo proveli studiju kao promatrači o zakonodavnom okviru koji bi trebao zabraniti opasne proizvode sukladno uredbi 1107 o biljnim proizvodima. Te pitanje zabrane opasnih proizvoda se nije pojavilo u našoj studiji, već smo mi pogledali ure, uporabu, provedbu direktive i obveze koje iz nje proizlaze. Dakle, jedna od ključnih točaka ove direktive je da to nije pitanje istraživanja i razvoja, ne govori se ništa o rezultatima i promicanju alata integriranih rješenja za alternative Moramo imati alate na raspolaganju koji bi možda mogli zamijeniti kemijske proizvode koji se onda više ne bi trebali primjenjivati. Mi vrlo često nemamo te alate na raspolaganju i moramo ih tek pokušati razviti. Stoga glavni komentar kojim bih željela reagirati na raspravu koju smo čuli je ovo upravo što sam sada rekla. I sada ponovno dajemo riječ izvjestiteljici. Hvala. Još jedno želim zahvaliti i komisiji i EPRS-u na prezentaciji i na studiji koja je za mene vrlo vrijedna. Ohrabrena sam raspravom koju smo čuli danas na odboru ENVI, mislim da sam dobila mnogo potpore od kolega u smislu toga da budem ambiciozna, da ozbiljno shvatim pitanje zdravlja ljudi, zdravlja životinja, te da učinim sve što je u našoj moći kako bi ovo izvješće bilo snažno izvješće koje bi trebalo pomoći provedbi ove direktive i koje će imati alate koji su neophodni za buduću koja je zdravija i osigurava zaštitu okoliša. Osobno sam vrlo zabrinuta jer vidim da mnogi kukci ugibaju zbog intenzivne primjene pesticida. Vrlo sam zabrinuta kad čujem da cijeli ekosustav i druge životinje trpe štetu zbog neodržive primjene koju imamo danas. Također sam zabrinuta, ali sam i nadahnuta raspravom koju sam čula danas i zabrinutosti kolega vezano uz zdravlje ljudi i e, endokrine disruptore. Dakle, moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili zdravlje ljudi i životinja. Zahvaljujem na raspravi i e, veselim se vašim amandmanima i raspravom sa izvjestiteljima u Sijeni. Rok za podnošenje amandmana je 13. studenog do 11. sati. Glasovanje na NVU se očekuje 21. 22. siječnja i glasovat ćemo u plenumu u veljači 2019. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda a to je provedbeno izvješće vezano uz uredbu 1 iz 2005 e, o zaštiti životinja tijekom prijevoza unutar EU-a i izvan EU-a. naša izvjestiteljica je gospođa Karin Kardenbach i da, daću joj odmah riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Što se tiče samog toka, e, mislim da bi bilo korisno da nešto kažem o studije PRS ili želite da odmah iznesem svoje mišljenje vezano uz moje izvješće? Nisam siguran da imamo izvješće. na koje je potrebno. Ja bih predložio da započnemo sa izvješćem, a onda možemo tijekom rasprave otvoriti dodatna pitanja. Onda najprije želim zahvaliti svima i poželiti vam dobro jutro. Dakle, radi se o nacrtu izvješća odbora ENVI o provedbi uredbe 1.2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza izvan i unutar EU-a sukladno članku 54. poslovnika. Tisuće životinja svakodnevno unutar Europske unije i izvan Europske unije se prevoze u svrhe klanja. Uvjeti tog prevoza se jako razlikuju i sada bih željela zahvaliti EPRS-u na njihovoj studiji o prijevozu životinja vidjeli smo da imamo vrlo različitu sliku tog prijevoza i otkrili smo mnoge probleme koje moramo hitno riješiti u budućnosti. Već 2012. godine sam bila izvjestiteljica u Sjeni za samo mišljenje o zaštiti životinja tijekom prijevoza. Zapravo je tužno da se od tada nije mnogo toga izmijenilo i zapravo se i danas hvatamo u koštac sa istim problemima kao i tada. Još uvijek životinje se predugo prevoze na predalekim dionicama, što nije sukladno uvjetima zaštite životinja, blagodati životinja. Također, vrijeme koje se provodi na granici se produžilo. E, znamo da je ovo ljeto bilo prilično dramatično i kontrole se provode na nejedinstven, neujednačen način i sporadično. Uredba o zaštiti životinja iz 2005. godine je imala pozitivne učinke na dobrobit životinja tijekom prijevoza, no željela bih ukazati na sljedeće. Radi se o cijelom nizu vrlo ozbiljnih problema. Prije svega šteta je da danas razgovaramo samo sa komisijom, jer zapravo naši sugovornici kod ovog pitanja bi trebale biti u prvoj liniji države članice jer sve ove probleme možemo povezati sa činjenicom da je provedba u državama članicama nedostatna i ne poštuje se uredba na način na koji ona iziskuje i nedovoljno ozbiljno. Nažalost, mnoge mjere koje je isplanirala komisija su odgođene na pet godina, između ostalog i smjernice za zaštitu životinja tijekom prijevoza. Uvjeti pod kojima se životinje prevoze nisu zanimljive za nas samo e, sa aspekta dobrobiti životinja, već obzirom da smo mi odbor ENVI E, moramo primjenjivati načelo zdravlja, zdravlja životinja, zdravlje ljudi i zdravi okoliš. Sve je to međusobno isprepleteno i zapravo sve moramo to sagledati kao jedan cjeloviti paket i načela vezana uz dobrobit životinja imaju ekstremne posljedice i po kvalitetu e, proizvoda životinskog podrijetla i time i naravno da sve to ima i posljedice po zdravlje ljudi. Nehigijenski i nepovoljni uvjeti povećavaju rizik širenja i prijenosa e, bolesti, između ostalog i zaraznih bolesti. Neke točke iz našeg prijedloga, iz našeg mišljenja su sljedeće. Na temelju činjenica da kod ovog nacrta smo se morali držati vrlo restriktivnih pokazatelja. Ja ću vam iznijeti kratki pregled vezano uz provedbu. Ona je vrlo teška kada su različite države članice različite za različite elemente poštivanja provedbe, e, pa e, stoga tu insistiramo da države članice izvješću druge države članice o povredama koje detektiraju. To je sukladno uredbi 120005. Prijevoz u svrhe klanja bi se trebao ograničiti na 8 sati. Mora se uzeti u obzir i vrijeme utovara, neovisno tome da li se taj prijevoz odvija na kopnu ili na moru. Dolazi do dugačkih kašnjenja na granici. E, to kod životinja može prouzročiti nepotrebnu e, bol i patnju i e, komisija bi trebala reagirati što je prije moguće na takve situacije kontrole koje provode e, nadležna tijela u državama članicama e, njihov broj se smanjuje iako je e, situacija se pogoršala mi stoga tražimo država članice da se pobrinu za prikladnu kontrolu prijevoza životinja pristup utemeljen na procjeni rizika iziskuje precizniju definiciju, dakle kako se može procijeniti taj rizik u pojedinim državama članicama. Države članice i e, prijevozna poduzeća se moraju poštivati ovu uredbu 12005, a isto tako E, njeni zahtjevi moraju poštivati i u trećim državama, te pozivamo države članice da provode dodatne kontrole. Ovdje postoji zapravo jedna velika praznina e, u smislu toga da e, direktiva vrijedi do granice i sada moramo stoga razmisliti kako ovo izbjegavanje pravnih propisa je nešto čemu bi se mogli stati na kraj i pronaći propise da se e, presuda suda Europskog unija ne može izbjegavati. Moramo poljoprivrednicima ponuditi poticaj da e, se životinje, da se pristupi klanju životinja u e, objektu koji se nalazi najbliže i potrebno je tu primjenjivati inovativna rješenja. E, mnoga prijevozna poduzeća zapravo nisu prikladna za prijevoz životinja i nemaju odobrenje. Posebice se to odnosi na plovila, stoga pozivamo da plovila koja nisu prikladna za prijevoz životinja ne budu licencirana, da se njihove dozvole ne produžuju e, i da se tome stane na kraj. Također, većina i e, oštrina sankcija se mora ujednačiti u nekim državama članicama eh, kazne iznose desetinu kazni koje se primjenjuju u drugim državama članicama. Naravno da ne možemo baš sve zahtjeve koje imamo uklopiti u ovaj paket. Svjesna sam da će biti mnogo amandmana, no isto tako izvješće revizorskog suda koje se bavi dobrobiti životinja će biti službeno predočeno sljedeći tjedan i mi ćemo i to mišljenje uključiti u e, naše amandmane. Zahvaljujem vam i veselim se suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Mislim da možemo poboljšati ovo izvješće kako bismo radili na boljoj dobrobiti zaštiti životinja te također zaštiti zdravlja i životinja i ljudi i zaštititi okoliš. Hvala. Hvala i sada dajem riječ izvjestitelju Sijeni eh, ECR-a. Hvala lijepa. Prije svega želim zahvaliti gospođi Kardenbach na nacrtu ovog izvješća. Ono najbitnije što želim reći jest da općenito govoreći se 100% slažem s njom. Životinje su visoki prioritet za nas, posebno što se tiče provedbe uredbe i zaštite životinja tijekom prijevoza to je dugoročna zabrinutost sviju nas. Već 2016. godine smo razgovarali o tome. Ja sam izrazio zabrinutost za dobrobit životinja, posebice tijekom prijevoza životinja u smjeru trećih zemalja. U našoj radnoj skupini za dobrobit životinja smo opetovano raspravljali o toj temi. Saslušali smo mnoge stručnjake, pročitali mnoge studije i pitanje smanjenja vremena prijevoza na 8 sati to je nešto što je moja stranka sustavno podržavala i drago mi je da naš odbor izrađuje ovo izvješće i zadovoljena sam tekstom gospođe Kardenbach i podržavam ga u cijelosti. E, mislimo da prije, vrijeme prijevoza od 8 sati bi trebalo postati prioritetom. To je nešto što u potpunosti podržavamo. Jedina izmjena u tom stavku koju bih ja predložio je sljedeća. Moramo prestati razlikovati životinje koje su namijenjene klanju i druge životinje. Na primjer, većina životinja je namijenjena rasplodu i uzgoju i stoga bismo trebali postupiti objema vrsta životinja na isti način. EPRS je utvrdio da poštivanje provedbe uredbe se mora poboljšati i to je dovoljno istaknuto i u nacrtu mišljenja. Drugim riječima ja ću podnijeti samo nekoliko manjih amandmana, no u cijelosti mislim da je ovo jako, jako dobro izvješće. Hvala lijepo, gospodin Hajtenman. Hvala vam lijepo. Ja ću govoriti također e, svojim materinskim jezikom. Prije svega želim zahvaliti Želim zahvaliti izvjestitelju. Ja sam također e, pratio rasprave u međuklubu za dobrobit životinja. E, također ste vjerojatno svi upoznati sa dokumentarnom filmom koji poziva na djelovanje. Nije moguće da se ulažu napori u poljoprivredi sa poboljšanje uvjeta e, uzga životinja, a da se odustaje kada je riječ o prijevozu životinja. U ovom nacrtu mišljenja postoji niz mjera koje podržavam, primjerice broj kontrola koje su potrebne, 2,3 milijuna to ukazuje na činjenicu da još ima prostora za poboljšanja kada je riječ o kontrolama, te da usklađenost na razini Europske unije još uvijek nije zaživjela. U e, stavku devetom se spominje činjenica da neke države članice uopće ili vrlo malo poduzime mjere u slučaju kada se otkriju nepravilnosti. Nadalje, što se tiče izvoza u treće zemlje, kao što se navodi i usmenom pitanju iz 2013. godine. Dakle, ako pogledate slike eh, i doista mislim da ih treba vidjeti, nevjerojatno je kako se postupa prema životinjama čim eh, prijevoznik napusti teritorij Europske unije. Čuo sam priče da su neki veterinari bili zapravo u situaciji da ništa nisu poduzimali. Mislim da Europska unija treba upućivati e, odgovarajući tip veterinara za takve mjere. Ponekad je teško Uh, uskladiti ove mjere sa mjerama koje, kojima se uređuje područje prometa. Ako je to točno, onda nam treba jedan cjeloviti paket mjera. Mi ne želimo da propisi iz područja prometa loše utječu na prijevoz životinja. Zatim, što se tiče mjesta okupljanja, u nekim zemljama naprosto to ne postoji, ne poštuje se također propise o vremenu vožnje za životinje. Mislim da bi trebalo unaprijediti zakonodavstvo u ovom smislu. U najmanju ruku treba trebamo imati mjesta za odmarališta. Hvala lijepo iz kluba GUE, gospodin Ek. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem izvjestiteljici Karin Karnbach na ovom izvrsnom nacrtu. Uvaženi kolege, ja sam iskoristio parlamentarnu ljetnu stanku da sam stvorim sliku o prijevozu životinja. Putovao sam u Sloveniju i u Hrvatsku i pogledao sam dvije luke za prijevoz životinja. Ono što sam tamo doživio i vidio je bilo šokantno. U luci Kopar u Sloveniji e, moja kolegica Anje Hazen, koja je aktivistica za zdravlje životinja, bili smo izloženi represiji slovenske policije i izgledalo je kao da da oni zapravo žele zaštititi e, prijevoznike, a ne europske propise. E, bilo je prestrašno to što smo morali doživjeti, iako smo se legitimirali kao e, zastupnici Europskog parlamenta, slovenska policija nas uopće nije poštovala. Od početka su nas e, tražili različite podatke, e, oduzeti nam fotografije, prijetili su nam, nisu nam dopuštali da slikamo, prijetili su nam novčanim kaznama, e, uhidbom, oduzimanjem putovnica. Morao sam platiti 200 eura političkom službeniku i tek tada mi je vraćena putovnica no to nas nije zaustavilo i moram vam reći da u svakom kamionu kojeg smo kontrolirali je temperatura bila više od dopuštene. U nekim kamionima je temperatura bila 40 stupnjeva. Životinje su e, vrlo patile. E, nije bilo veterinara prisutnih, policija nije ništa poduzela i kada smo veterinare izvijestili o tome telefonom, nitko se nije pojavio i policija nije željela kontrolirati te kamione. Oni su odbili to učiniti. Tako izgleda zaštita životinja u Europskoj uniji. To je šteta što radi komisija, laže i nama i građanima time što tvrdi da je duže vrijeme prijevoza životinja sukladno propisima i nakon Kopra posjetili smo Luku Raša u Hrvatskoj. Vidjeli smo na terenu te luke životinje koje su transportirane iz dalekih zemalja, između ostalog i iz Litve. Bilo je surovo ono što smo vidjeli, što se činilo tamošnjim životinjama. Životinja je bila ozlijeđena, bila je e, na plovilu. Nikada neću zaboraviti te slike. To je nesvatljivo da se tako nešto događa u civiliziranoj Europi. I naravno, to nije bio izolirani slučaj, izolirani incident koji smo vidjeli. Filmski materijal sa svih tih lokacija ću pokazati povjereniku Andriju Kajtisu Također na njemačkoj televiziji će se vidjeti sve to. Nadam se da će e, stanovnici sigurno reagirati i bit će zgranuti jer građani moraju znati što se događa sa životima u Europskoj uniji. Trebamo razmisliti zašto se to događa. Da još uvijek većina zastupnika e, se pravi slijepima i gluhima kada se radi o poboljšanju prijevoza životinje. Hitno se mora reagirati i nešto poduzeti. U protivnom, u ovoj kući više nikad nećemo moći izgovoriti riječ moral. Mora se napraviti nešto da se okonča ovaj ovo legalizirano mučenje životinja. Zahvaljujem kolegici Kardenbach da je izradila ovo izvješće koje što se mene tiče, neće nikakve amandmane. Nadam se da će se nešto izmijeniti i veselim se razgovoru sa drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala na pozornosti. Thank you very much. Hvala vam lijepo. I sada riječ ima izvjestitelj u sjeni iz EFDD-a, odnosno izvjestiteljica. Hvala. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. Doista mi je drago što sam također radila na ovome izvješću kao izvjestiteljica u Sjeni iz odbora Peti. Mi smo dali pozitivno mišljenje o ovom izvješću. Nadam se da će to izvjestitelj uzeti u obzir. Riječ je o vrlo značajnom izvješću koje govori o zaštiti životinja za vrijeme prijevoza. Dobili smo velik broj, zaprimili smo velik broj predstavki europskih građana na ovu temu, dakle bio je, bilo je mnogo pritužbi. Ne smijemo zaboraviti da je do ovog izvješća došlo zato što je odbijen zahtjev da se osnuje istražni odbor što su zatražili neki zastupnici. Dakle, taj zahtjev je odbijen. Nismo dobili mogućnost niti da o tome održimo glasovanje na plenarnoj sjednici, što je zapravo kršenje naših prava i demokratskih načela kojima bi se trebao rukovoditi ovaj dom. No, da se vratim na izvješće. Moram iskazati zadovoljstvo e, zbog e, ovog izvješća Karen Kadenbach. Mislim da je to dobra polazišna točka i mislim da može dobro prenijeti poruku da ova i ovakva uredba ima neke nepravilnosti, odnosno da ima problema kada je riječ o provedbi i mislim da treba jasno reći da uvjeti u kojima milijuni životinja se prevoze nisu prihvatljivi. Dakle, tu dolazi do ozbiljnog kršenja normi u području dobrobiti životinja. Također, osuđujemo one koji peru ruke od ovakvih e, primjera. Kada je riječ o prijevozu životinja, e, taj put e, traje predugo i životinjama se često ne daje hrana niti piće. Isto tako ne postoje nikakve kontrole, ne prode se inspekcije na granici i to je zapravo farsa. Budući da se provjere ne obavljaju na ispravan način. Čini se da je stopa sukladnosti bila 100% i to je doista neprihvatljivo. Ovaj, ovo izvješće je dobro polazišna točka, slažem se sa prethodnim govornicima koji su već e, spomenuli određene stvari. Mislim da bismo možda trebali ponovno ponoviti neke stvari koje treba detaljnije analizirati i ugraditi u ovaj tekst, kao što je pomanjkanje poštovanja za razdoblje odmora, zatim pretrpanost, e, nedostatak e, vode i odgovarajućeg smještaja životinja prilikom prijevoza. Mislim da su to aspekti kojima se moramo pozabaviti na detaljniji način. Hvala. Hvala. E, sada prelazimo na članove odbora. Gospođa Müller, prva ima riječ. Hvala lijepo. Ja bih se željela zahvaliti gospođi Gardenbach na ovom izvješću. Nadležno Nadležni e, odbor je Agri i ja sam duboko uvjerena da ćemo ovdje jedan vrlo važan znak poslati signalu. E, imamo uredbu koja je dobra, no u provedbi nudi mnogo mogućnosti za obilaženja pravnih propisa i to nam neće pomoći u zaštiti životinja. Mislim da smo pre, dovoljno dugo samo promatrali što se događa. Pokušali smo utjecati na države članice što ne funkcionira. Vrijem, vremena čekanja na granici su e, preduga. Mi znamo da životinje koje putuju izvan Europske unije su izložene još e, nepogodnim uvjetima. Moramo više učiniti. Kod malih sisavaca je situacija još gora. Stoga moramo inzistirati strogo na tome da se vrijeme prijevoza od 8 sati ne prekorači. To je moje osobno uvjerenje da da moramo biti odgovorni u odnosu na životinje, kao što isto tako je to i odgovornost poljoprivrednika. Ne smijemo dopustiti duže vrijeme prijevoza. Vidim da u drugim zemljama, u Australiji, u Novom Zelandu, e, zdravlje i dobrobit životinja postaje sve važnije. E, ne, prevoze se više ovce. Ono što je predložila komisija je u redu, no neće nam omogućiti nikakav napredak. I ja sam postavila pitanje životinjama u smislu toga da li se može smanjiti prijevoz životinja namijenjenih klanju. Moramo poštovati standarde zdravlja životinja, u protivnom možda bi bilo najjednostavnije zabraniti prijevoz životinja namijenjenih klanju izvan Europske unije. Ja sam uvjerena ako imamo takve životinje koje će biti u na, koje će e, biti namijenjene klanju, e, ali e, će se to dogoditi u najbližem objektu. Mislimo da je to najbolje moguće rješenje. Moramo na tome inzistirati. Vjerujem zastupniku Eku da ni i unutar Europske unije nije sve u redu. Prijevoz životinja na plovilima za mene nije nešto što uopće mogu podnijeti. Kada razmišljamo o sankcija, moram reći da tijekom sljedećeg tjedna ćemo govoriti o smanjenju emisija CO2 vezano uz kamione. Ako samo jedan gram CO2 bude prekoračen, e, sankcije će se vrlo strogo primjenjivati. Ako to tako poštujemo strogo, onda se na isti način moramo pobrinuti i za zaštitu životinja. Životinje koje se Prevoze izvan Europske unije iziskuju posebnu zaštitu, a sve drugo što je namijenjeno klanju mora se događati unutar Europske unije. Hvala, dobio sam e, informaciju da imamo zamjenu za izvjestitelja zelenih. Da, to je točno. Zeleni također žele nešto reći vezano uz prijevoz životinja. Kistela je sada na važnom sastanku izvjestitelja, tako da ga ja ovdje mijenjam i moram se složiti s njegovim argumentima. Prijevoz životinja ne bi uopće trebao postojati. Mislim da bismo trebali e, prevoziti samo meso i trupove kada je to potrebno. Treba zaštititi milijune životinja od takve e, nepotrebne okrutnosti. To bi također smanjilo promet i pozitivno utjecalo na zaštitu okoliša smanjenjem emisija i oničešćivača. Slažem se sa apelom izvjestitelja da se zabrane sva putovanja koja su duža od 8 sati, no uvest jedan, predložit ću jedan amandman kako bi se to smanjilo na maksimalno 4 sata E, za sve životinje koje se prevoze u klaonicu. Drago mi je da se ovdje slažemo sa udrugom veterinara i oni koji smatraju da životinje treba klati u istoj regiji umjesto da ih se prevozi e, na daljinu. Jedan od, jedna od mogućnosti jest e, da se očuvaju postrojenja za preradu mesa i e, lokalne, odnosno regionalne klaonice, isključujući i one koje su mobilne. Također mislim da treba sačuvati životinje od stresnih situacija e, prilikom čekanja na granicama, što može trajati satima, a što izaziva doista patnju brojnih životinja, sud Europske unije donio presudu da prijevoznici Europske unije moraju ispuniti zahtjeve važećih propisa do konačnog odredišta, čak i ako je to konačno odredište izvan Europske unije. Međutim, strašni uvjeti i nedostatak infrastrukture na granici s trećim granicama to onemogućuje i zato tražim zabranu izvoza živih životinja u treće zemlje. I na kraju, kao što je već rečeno, moramo se pozabaviti sa nedostatkom sukladnosti u europskim zemljama i zatražiti uvođenje novih mjera kao što su e, bolji uvjeti u vozilima, više veterinarskih inspekcija te crnu listu operatera, odnosno prijevoznika. Isto tako države članice trebaju koristiti sve mjere koje su im na raspolaganju u ovoj uredbi, jer prijevoznici e, sada nekažnjeno prolaze e, kada je riječ o ovim ubojstvima. I mislim da je krajnji trenutak da se nešto poduzme. Zahvaljujem u ime izvjestitelja. Hvala. Sljedeći govornik. Izvolite. Svake godine 1,4 milijuna e, svinja, ovaca i konja te 1,5 e, milijuna e, kokoši i druge peradi se prevozi i u jednom dokumentarnom filmu koji govori o tome kako se prevoze životinje do luka E, moram priznati da je jedan od tih dokumentarnih filmova bio toliko okrutan da sam apelirala na veterinarske udruge. Međutim, 30 e, godina kasnije još uvijek se situacija nije promijenila. Da, Europska komisija kaže da postoji sukladnost u provedbi propisa Europske unije od u stopi od 100%. Međutim, to naprosto nije istina. Zajedno s kolegom Ekom bila sam u Sloveniji i Hrvatskoj u dva, dvije luke, dakle koje se nalaze izvan granica Europske unije, odnosno vanjske granica Europske unije i ono što sam vidjela teško je i opisati. Svi kamioni koji dolaze i prevoze te mlade životinje, uglavnom telad, svi kamioni koji su stigli nisu bili sukladni sa europskim propisima, niti jedan od njih. I to je bilo slučajno. Ja sam e, slučajno ušla u prvi kamion, bilo je dosta rano ujutro i u kamionu je temperatura iznosila oko 35 stupnjeva Celzijevih. Svaki od tih kamiona e, je bio pregrijan životinje su bile prljave i bilo im je vruće. Nije bilo veterinara na licu mjesta i čak je i policija štitila industriju. Dakle, nije došlo do inspekcija vozila e, i policija je zadržavala ljude kako se ne bi mogli pridružiti, e, približiti tim kamionima sa životinjama. Dakle, policijski službenici su privigli zastrašivanju i uvjerena sam da tamo ima i koruptivnih radnji. To je jedan problem na koji se ukazuje i u ovom izvješću. Sve više životinja se prevozi, ima manje, sve manje inspekcija i e, vrijeme trajanja prijevoza je predugačko. Ne radi se samo o prijevozu putem, morskim putem životinja koja dolazi iz Bugarske u Irsku najprije se stavlja na kamion do luke, nakon toga se ukrcava na brod, dolazi u drugu luku, zatim e, se tim kamionom prelazi u Sloveniju primjerice, nakon toga se ta životinja stavlja na drugi brod e, u pravcu Libanona ili Izraela i po dolasku se još jedan put iskrcava i ukrcava u još jedan kamion do e, konačnog odredišta. Europska komisija tvrdi da je stopa sukladnosti visoka i da problemi koji se pojavljuju zapravo su samo povremeni incidenti. To nije istina. Da se vratim na ovo izvješće. Kao i izvješću EPRS-a, naglasak je na životinjama e, koje se upućuju u klaonicu, dakle nije riječ e, o životinjama za uzgoj. E, što, se tiče životinja za uzgoj, posebno trudnih krava koje se prevoze ili teladi, ponekad ponekad e, životinje koje se još uvijek doji e, prevoze se odvojeno od majki i ne da im se dovoljno pića. Mislim da treba više pozornosti obratiti na to u ovome izvješću. Isto tako potrebno je e, pronaći rješenja. Treba smanjiti vrijeme vožnje, treba povećati broj inspekcija i zabraniti izvoz životinja izvan Europske unije, odnosno možda povećati broj klaonica, iako ne zagovaram nužno to rješenje. Treba stati na kraj patnji životinja prilikom klanja. Mislim da moramo promijeniti radikalno naš način proizvodnje hrane. E, hrana treba biti više biljnog, a manje životinskog podrijetla. Da zaključimo, posljednjih nekoliko godina 120 zastupnika iz čitavog e, političkog spektruma zatražili su da se osnuje jedan istražni odbor koji bi se bavio pitanjem prijevoza životinja. Nažalost, to neće okončati prijevoz životinja na velike udaljenosti. Ništa se na kraju ne mijenja. Ukoliko ne uzmemo ovu inicijativu ozbiljno, a kao izvjestiteljica o sjeni u odboru za poljoprivredu. Mislim da trebamo nastaviti na tome inzistirati. Nadam se da će kolege iz drugih odbora usvojiti moje preporuke. Puno hvala. A sada bih nešto ukratko rekao ne kao predsjedavajući nego kao zastupnik. Želim se zahvaliti izvjestiteljici, izvjestiteljima u sjeni, svima koji rade na ovom pitanju. Već dugo vremena sam uvjeren da e, dugo trajni prijevoz životinja je nešto najgore što imamo u granicama Europske unije, a reakcije komisije, institucija i drugih e, je skrivati problem, a ne rješavati ga. Nadam se da će ovo izvješće, ova rasprava i daljnja aktivnost zainteresiranih može pridonijeti puno boljoj provedbi postojeće uredbe, ali i e, postavljanju novih i strožih pravila zaštite životinja. I konačno želim dati riječ gospođi e, Gutalan, a onda ćemo dati riječ komisiji da reagira. Imate riječ. Hvala, hvala i e, Karen Kadenbaš na odličnom izvješću. Poput vas, gospodine predsjedatelju, i mene duboko zabrinjava ali i ohrab, ovo pitanje, ali me i ohrabruje ono što ste vi kolege rekli, dakle dijelite moju frustraciju kada nemate e, zakone možete biti frustrirani ali kad postoje zakoni koje se ne poštuju, e, onda uz frustraciju osjećamo i cinizam. Dakle, kada se ne poštuje zakone, onda je to prepreka napretku. E, čula sam e, kolege e, koji spominju kako su frustrirani jer su se 30 godina borili za te zakonske akte, a oni se sad ne poštuju pa su i dalje frustrirani životinje koje imaju osjećaj koje pate e, od pretjerane vrućnike, e, vrućine kad nema vode, e, bolesne su tijekom prijevoza, mlade životinje kojima je još potrebna majka. Dakle, kad sve to čujem, doista sam bijesna kad čujem kako to izgleda u državama članicama, a mislim i da su građani uz nas. U državama članicama ima jako puno ljudi koji smatraju smatraju da ovo što imamo nije dovoljno i koji žele osnažiti e, zakone na način <laughs> kako je to rekla Karen kako bi se situacija izmijenila. Ovo je vrlo emotivno pitanje, ali ohrabrena sam što toliko kolega doista želi izmijeniti situaciju. Hvala Karen i hvala svima vama. Hvala. sada dajem riječ komisiji e, gospođa Ramirez Hvala. Zahvaljujem parlamentu na izvješću. Komisija smatra da je izvješće dobro, da je to dobar početak, da je izvješće uravnoteženo. Vjerojatno ste već čuli e, Prijevoz životinja, e, kada je riječ o dobrobiti životinja, je jedan od prioriteta komisije. Priznajemo da još uvijek postoje problemi s provedbom, ali kao što se naglašava u izvješću, došlo je do poboljšanja i mi u komisiji znamo da je situacija loša na nekim mjestima, ali došlo je do poboljšanja i ako se uredba bude provodila onako kako treba, to će zaštititi životinje. Komisija sada radi na puno fronti sa državama, članicama, dionicima, civilnim društvom, gospodarskim subjektima kako bi se riješili neki od problema, neki koji se odnose na izvoz životinja, neki na e, e, dugotrajnom e, prijevozu životinja unutar Europe. Dakle, mi smo razgovarali s kontaktnim točkama i očekujemo konačno izvješće parlamenta. Hvala. Hvala. Karin, želiš li reagirati na ovo što je rekla komisija? Izvoli. Najljepša hvala. Mislim da komisija pokušava nešto napraviti i izmijeniti i kao što sam rekla, čuti ćemo sljedeći tjedan prezentaciju revizorskog suda koje pokazuje da se ne radi samo o pitanju prijevoza, već se radi i o temi zdravlja životinja i to je nešto što moramo poboljšati u mnogim državama članicama. Želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u raspravi jer s jedne strane sam vrlo frustrirana kada vidim što se događa na terenu, ali isto tako se osjećam snažnije kada sam saslušala mišljenja zastupnika i nadam se kao i drugi kolege da sam vrlo aktivna i u odboru Agri koji je nadležan i mi ćemo pokušati u konačnom izvješću sve ove komentare uključiti. Veselim se sljedećem koraku jer idemo u smjeru Europske unije koja ozbiljno svača zaštitu i zdravlje životinja i samim time i zdravlje ljudi. Thank you very much uh, Puno hvala. Dakle, eh, rok za amandmana je 18. 11. 6. prosinca se glasuje u odboru Envi, a 21. siječnja u odboru Agri. Ne, za amandmane je rok 14.11. u 11 sati. Aha, ja sam shvatila 18. Ne, 14. Dakle, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala na raspravi o ovom pitanju. Sada ćemo govoriti o Europskoj godini zelenih gradova. E, to je prijedlog rezolucije i prvo ću dati riječ su izvjestiteljima. Prvo je gospođa Šalde Moze. Puno hvala. U Helsinkiju eh, su mnogi eh, ljudi za kongrese PPA, zato nisu ovdje. No pitanje koje želim postaviti jeste u stvari e, poziv na potporu, na podršku jer e, imamo dobre, ovo je dobra namjera mi želimo podržati naše gradove da budu zeleniji jer doista ima smisla obzirom na okoliš, obzirom na klimatske promjene. Ako budemo imali zelenije gradove, osnažit ćemo bioraznolikost, smanjit ćemo rasipanje vode, poboljšat ćemo e, sustave e, kako bismo imali čišću vodu, štitili okoliš a isto tako ćemo bolje upravljati e, količinama ugljičnog dioksida i e, vrućinom. Dakle, sve to je povezano uz politiku e, koja je dobra za klimu. Također postoje i zdravstveni aspekti na primjer, buka je problem za mnoge građane. E, zeleni gradovi će smanjiti zagađenje zraka. Dakle, e, na svaki način je jako dobro da podržimo to da naši gradovi budu zeleniji e, i ekološki bolji. Dakle, trebamo učiti jedni od drugih. Pozivam komisiju da poduzme akcije u tom smjeru jer mi vjerujemo da razmjena dobrih ideja i najboljih praksi je odličan način da naučimo više kako bismo zajedno e, krenuli ka održivim rješenjima i vjerujem da će nam komisija pomoći nizom inicijativa koje možemo podržati kako bismo stvorili okvir za razmjenu iskustava i kako bismo zajedno uložili napore e, kako bismo poboljšali okoliš. Molim vas podržite ovo u svojim klubovima, to je dobro za okoliš, klimu, zdravlje, a poboljšati će kako kvalitetu života naših gradova. Tako da pozivam na podrška ovoj rezoluciji. E, sada gospođa Višnjevska. E, hvala. Dame i gospodo, smatram da je ideja zelenih gradova odličan projekt. 70% Evropljana živi u gradovima. Mislim da ideja zelenijih gradova će biti korisna za održivi razvoj gradova i da će gradovi biti ugodniji za svoje stanovnike. Razmišljajući o razvoju moramo razmisliti o različitim aspektima urbanog života, e, ekološka pitanja, e, socijalna, društvena, kulturna pitanja i druga. Sve je to međusobno povezano. Ako to sagledamo na taj način ćemo. sredstva dodijeljena za oživljavanje gradova moraju ići rukom u ruku e, sa gospodarskim i socijalnim razvojom. Dakle, e, pristup zelenim gradovima u različitim državama članicama može biti e, različit. Poljska strategija je ovakva. U Poljskoj imamo prioritetni program koji se zove Čisti zrak i vlada je 24 milijarde eura izdvojila za taj program za godine 2018. do 2029 a ukupni trošak će biti preko 30 e, milijarde dolara, e, eura e, treba poboljšati energetsku učinkovitost stambenih zgrada boljom termoizolacijom i modernizirajući sustave grijanja moramo se prisjetiti da su i mreže zagrijavanja također odgovorne za emisije CO2. Smanjenje smoga bi moglo pridonijeti u velikoj mjeri postizanju naših ciljeva prema pariškim protokolima. Zahvaljujem vam što ćete podržati moj amandman u revidiranju ETS-a. E, u tom amandmanu se daje prioritet e, gradskim toplanama jer e, kako bismo stigli do zelenih gradova za nas je prioritet borba protiv smoga i čisti zrak a razvoj toplana u gradovima će tome pridonijeti hvala Hvala. A sada za Alde gospođa Jatin Maki. Hvala. Želim zahvaliti svim kolegama koji su sudjelovali u izradi ove rezolucije i pozdravljam E, ovu inicijativu za godinu e, zelenih gradova e, mi ćemo moći razmjenjivati najbolja iskustva i prakse diljem Europe. Velika većina ljudi u svijetu živi u gradovima. Stoga većina resurse se također troši u gradovima a način organizacije gradova je u središtu našeg rada protiv klimatskih promjena. Gradovi moraju omogućiti građanima da recikliraju, da se bave sportom, da smanje korištenje osobnih automobila i da se potiče e, održivost. Dakle, sve to utječe na ukupne emisije koje proizvodimo. Ponovo otkrivamo jednu staru istinu. Vrijeme provedeno u zelenim prostorima daje velike e, koristi za zdravlje. Stoga moramo sve više poticati zelene prostore u gradovima zelenilo štiti i od ekstremne vrućine koja je često problem u gusto naseljenim gradovima. Veliki dakle zeleni e, gradovi e, će motivirati ljude da više e, vježbaju u Barceloni na primjer i manjim urbanim gradovima kao na primjer e, Lati u Finskoj, postoje inicijative za holističku preobrazbu gdje se uzima u obzir okoliš. Ja ću rado pomoći e, uspostavi foruma e, gdje će se razmotriti sve te inicijative. Hvala. Sada u ime zelenih gospodin Ek. Uvaženi predsjedatelju, ja pozdravljam ovu inicijativu. Moja očekivanja vezano uz inicijativu Zeleni gradovo je vezana uz cilj da naši gradovi postaju predvodnici u smjeru cilja održivosti. Tri četvrtine europskog građana žive u gradovima ili u predgrađima. Iz toga održiva rješenja su vrlo bitna u smislu civilizacijskih problema. Gradovi moraju biti opremljeni kako bismo omogućili bolju kvalitetu života, te također na jedino tako mogu reagirati na izazove budućnosti. Ozelenjivanjem grada bismo napravili vrlo važan korak. Navest ću samo jedan primjer. Javni ugovori koji su ekološki bi mogli biti odričan alat na Taljan bi se mogli utjecati na lokalno gospodarstvo koje bi, se moglo, koje bi moglo prijeći na održivost. Važna koncentracija ljudi u gradovima može prouzročiti mnogo ekoloških problema pred kojima više ne možemo zatvarati i ući. Stoga nadam se da će nositelji odluke odluka u Europskoj uniji ovom novom inicijativom potaknuti ljude da rade na višoj razini svijesti u smjeru ozelenjivanja. Um, Hvala, žao mi je za nesporazum. To je bio gospodin Ek iz e, kluba GUE, a sada gospodin Ekhaut za zelene. Hvala, znate, gospodin Eki ili Ekhaut, pa koja je razlika? <laughs> razlika je u haut, drvo. Dakle, želim čestitati izvjestiteljici i pozdraviti ovu rezoluciju, jer mi sve više shvaćamo da ako ćemo gledati što se događa na terenu, sve više toga se događa u gradovima, ne samo u Europi, već u svijetu. Pogledajte SAD, dakle bez obzira što izlaze iz Parize, e, Pariza gradovi e, puno toga rade koji žele se pridržavati Pariza i koji žele smanjivati emisije i vidimo e, puno koalicija gradova, na primjer koji su aktivni u kružnom e, gospodarstvu, e, koji traže održive načine prehrane. Dakle, stoga smatramo da je jako važno da 2020. godine posvetimo posebnu pozornost zelenim gradovima e, koji rješavaju problem bremle na terenu gdje mi na višim razinama često ne uspijevamo. Na primjer, čišći automobili. Mi na europskoj razini nismo uspjeli, a sve smo prepustili gradskoj razini. Mi možemo učiniti više da bismo podržali zelene gradove. Jako sam sretan što ih imamo. Hvala. Hvala. A sada grad EFDD, gospođa Evi. Hvala. podržavam ovo jer mislim da je ovo doista tema koja je relevantna za našu budućnost. Želimo čišće gradove. Ovo je trebalo već prije učiniti. Nažalost, Desetljećima se loše upravljalo gradovima i mnogi su evropski gradovi sada vrlo ranjivi. To je očigledno, osobito sada kada imamo e, žestoke klimatske događaje. Na primjer, u Italiji smo od sjevera do juga bili prepušteni na milost i nemilost e, e, tim klimatskim e, katastrofama, ljudi su i pogibali. To bismo bili izbjegli da smo pazili na okoliš, da smo više cijenili svoje nasljeđe, da smo razvijali zelene gradove. Stoga je otpornost ključni pojam koji moramo naglasiti u ovoj rezoluciji Mislim da moramo razvijati zelenu infrastrukturu kako bismo osnažili svoje gradove. Stoga se slažem s prijedlogom da se 2020. godina proglasi Europskom godinom zelenih gradova i da od sada do 2030. godine razvijemo plan djelovanja. E, važno je usredotočiti se na ono što gradovi mogu učiniti u sljedećem sljedećih deset godina kako bi se prilagodili klimatskim promjenama, jer nažalost vidimo što se događa u stvarnosti. Slažem se s ovim što je rekao kolega, e, vrlo često se na gradskoj razini e, lokalna tijela moraju sama e, nositi sa tim problemima. Dakle, trebamo osnažiti E, to e, potrebno je strateško urbano planiranje, ali tu moraju sudjelovati i građani. Moramo vidjeti točno što građani žele. E, nadam se da možemo se sve više odmicati od dosadašnjeg modela gdje smo samo E, trošili i iscrpljivali e, krajobraz e, za izvješće 2018. godine o korištenju tla je pokazalo da se dva kubna metra u sekundi u Italiji prekrivaju. Dakle, 52% i zaključit ću ovim. Ovo nije održivo mi samo pogoršavamo ekološku katastrofu i ne postižemo svoje održive ciljeve, osobito cilj broj 15. Mi ćemo predlagati amandmane ovom važnom tekstu. Hvala. Um, Hvala lijepa. Sada smo završili krug rasprave sa izvjestiteljima u sjeni. Imamo zahtjeve za dodatne doprinose. Gospodin Zorinu je prvi na redu. Hvala lijepa. I želio bih čestitati ljudima koji stoje iza ove rezolucije i koji su zapravo predložili ovu inicijativu godine zelenih gradova. Mi smo svi svjesni sa kojim izazovima su suočeni naši gradovi. Energetska učinkovitost, povijesne zgrade, sustav prijevoza, neučinkovite zgrade i ekstremni klimatski događaj. Iz toga razloga ovaj prijedlog bi povećao sudjelovanje građana u tranziciji prema modelu koji se temelji na zelenim gradovima. To je dobra inicijativa. Nadamo se da će Europska komisija moći zajamčiti potrebne financije za održivi razvoj. Vrijedno je istaknuti da bismo na taj način mogli revolucionizirati način života, posebice u područjima visoke gustoće naseljenosti. Na primjer, Lisabon će 2020. godine biti zelenim gradom kojeg je takvim proglasila Europska komisija. To je rezultat nekoliko različitih inicijativa kao što je car sharing, e, korištenje bicikla, obnova prijevoza u javnom sektoru, poboljšanje energetske učinkovitosti, s velikim ponosom vidim da je Lisabon imenovan europskim zelenim gradom u godini koja će biti godina zelenih gradova. Na taj način se možemo pobrinuti da gradovi postaju ugodniji za život. Neke amandmane ćemo podnijeti vezano za urezolaciju, no to je odlična osnova i jako dobar početak. I sada dajem riječ komisiji. Gospođo Fusko. Hvala lijepa. Hvala na ovoj rezoluciji. Naravno da komisija pozdravlja inicijativu koja stavlja naglasak na ozelenjivanje gradova i na lokalnu razinu. Komisija niz godina radi na tome. Spomenut ću nekoliko primjera na koji način komisija se brine da na lokalnoj razini e, ljudi budu više uključeni u ozelenjivanje. Na taj način to ne samo da je bitno za život građana, već i za život sviju. Već mnogo godina komisija radi na jednoj nagradi koja je uspostavljena prije devet godina. Zove se na dakle, nagrada Europski zeleni grad. Sad smo upravo spomenuli da će Lisabon biti prijestolnica zelenih gradova 2020. godine, odnosno zelena prijestolnica jer 2020. godine će biti deseta obljetnica ovog priznanja. Vrlo to je vrlo važna nagrada koja pokazuje kako neki gradovi su odlični u mnogim aspektima. i Sve to poduprto različitim intervencijama kojima se gradovi čine održivijama. Želimo više surađivati sa institucijama, želimo taj događaj učiniti vidljivijim i insistirati na biološkoj raznolikosti, infrastrukturi za ozelenjivanje, jer to je glavni fokus vaše rezolucije. To bi bila dobra prigoda da skrenemo još više pozornosti na važnost lokalne razine u poboljšanju našeg okoliša. Spomenula bi da komisija radi u nekoliko aspekata jer održivost je horizontalno pitanje. Na primjer, u urbanoj agendi imamo mnoga partnerstva. Lokalna razina je intenzivno u to uključena. Spomenut ću nešto vezano uz korištenje zemljišta i e, biološku raznolikost. Stoga postoji akcijski plan o kojem se trenutno raspravlja i niz akcija će tvorci politika predložiti kako bi poboljšali biološku raznolikost i korištenje zemljišta. E, na taj način bismo došli do rješenja za najveće uzroke stresa u gradovima kao što je onečišćenje voda, onečišćenje zraka. Imamo i konkretne instrumente obzirom da je kakvoća zraka, nešto što ste vi spomenuli, na primjer postoji takozvani čišći dijalog. Naša komisija pokušava poštriti postupke povrede i poboljšati kakvoću zraka i na taj način u našim gradovima imamo i mnoge projekte koji, na primjer, jedan od njih je projekt koji je počeo 2016. godine i koji promiče promicanje infrastrukture zelenjivanja 20 gradova sudjeluje u tom projektu. Imamo mrežu najužeg kruga gradova koji su dobili priznanja, oko 40 gradova. Zahvaljujući jednom pilot projektu mi poboljšavamo tu mrežu, razmjenjujemo najbolje prakse. I to je jedan od elemenata koji je vrlo bitan da gradovi uče jedni od drugih i mogu poboljšati svoju situaciju. Ove godine komisija organizirala Zeleni tjedan koji je bio posvećen gradovima. Taj tjedan je bio vrlo uspješan. Imali smo nekoliko sesija koje smo nazvali speed dating, tako da su gradovi mogli razmijeniti najbolja iskustva. I željeli smo pomoći građanima u provedbi. Na posljedku ću spomenuti financiranje jer i to je nešto što ste vi spomenuli. Naravno, važnost lokalne razine je nešto što je vrlo važno. To je važno i u VFE-u, u višegodišnjem financijskom okviru. Održivost je vrlo bitan element. Također financiranje projekta LIFE koji podržava biološku raznolikost i financiranje će se povećati za 25%. Rado ću s vama surađivati na svim ovim temama. Hvala. Rok za amandmane je 14. studenog, 11 sati. I na glasovanje o nacrtu rezolucije u u 6. prosinca, rasprava plenarna sjednica u siječnju. I sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena e, mišljenja sa gospodinom Björnom Hansenom, koji je ravnatelj e, Europske agencije za kemikalije. Vodit ćemo dugu raspravu. Podijelili smo dva dokumenta. Prvi je izvješće iz 2017. godine, a drugi je programski dokument za razdoblje od 2018. do 2020. Zamolit ću vas da sažmete ono što piše u tim dokumentima u roku od 15 minuta. Hvala na tome što ste došli. Dobrodošli u Europski parlament, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici. Zahvalam sam na pozivu da dođem i to je nešto što je vrlo važno ovdje u Europi. Dakle, taj dijalog sa Europskom agencijom za kemikalije. Pr nadam se da ćemo ovu raspravu ponavljati svake godine. Danas sam došao prvi puta, pa ću stoga najprije iznijeti nekoliko, neka osobna razmišljenja, a onda ću sažeti neke od točaka vezano uz 2019 no i sljedećih pet godina i sljedeće desetljeće. Sad sam otprilike već godinu dana na, tom, na ovom poslu, a bio sam prije godinu dana kada sam sjedio više manje u ovom sjedalu za saslušanje, u okviru saslušanja. Vi ste potvrdili moju poziciju kao ravnatelja direktora EHE e i nakon godinu dana mogu reći sljedeće. Fasciniran sam e, tim sučeljem između politike i znanosti, odnosno kemije. I nakon godinu dana nisam izgubio ni tračak fasciniranosti ovim poslom. I sad mi je drago da radim u znanosti, a prije sam radio u politici. Nisam ni malo izgubio entuzijazma. I želio bih reći da, sam, da mi je osoblje i tajništvo agencije izrazito pomoglo. Također osoblje žalbenog odbora i upravnog odbora. Svi su bili vrlo strpljivi kada su mi pomagali na mojoj poziciji. Prošao sam već sve korake koji se očekuju na svakom početku i sada ću rado ući dublje u ovu poziciju i vodit ću agenciju sljedećih pet godina i veselim se da upravo o tome razgovaram s vama. Ako pogledam izazove za 2019. godinu i možda malo i i nakon toga. Najprije ću reći koje su naše snage. Vidim sada u suradnji sa žalbenim odborom i osobljem da imamo mnogo nadležnosti u smislu primjene zakonodavstva za kemikalije. Mi smo jako dobri u smislu sinergije između zakonodavstva i osiguravanja dosljednosti unutar zakonodavstva. Uredba EKE, REACH, je mašinerija koja proizvodi zakonodavstvo i zakonodavstvo koje mi ponekad ne primjenjujemo u EKI i zato mislimo da imamo posebnu odgovornost vezanu uz neka znanja. Na primjer, e, moramo neke podatke dati agenciji za sigurnost hrane, vezano na primjer uz plastične proizvode koji i plastiku koja dolazi u doticaj sa hranom. I na nama je da im stavimo na raspolaganje sve moguće podatke do kojih mi dolazimo. Sada ću nešto reći vezano s 2019. godinu, opće izvješće Europske komisije koje sadrži niz mjera. Sve to pokazuje snage i slabosti tekuće provedbe. Mi u EKI poštujemo sve te mjere i aktivnosti, ono što je predložila komisija. I ono što bih rekao kao sažetak je da je EKA na svom putu, no još uvijek imamo mnogo toga što moramo poboljšati. Rič kao takav je također učinkovit, što znači da mehanizmi unutar riča ostvaruju svoje ciljeve, no rič još uvijek nije dovoljno učinkovit. Mi moramo pojačati učinkovitost ishode, pred nama je veliki put da ostvarimo ciljeve koje su sadržane u riču na svjetskom samitu o održivom razvoju je ono na čemu se govorilo o ciljevima održivog razvoja i kemikalijama. Dakle, zapravo zaostajemo i trebali smo mnogo toga nadoknaditi. Mi u EKI i ja kao ravnatelj sam spreman baviti se tim izazovom na temelju svih iskustava koje smo do sada prikupili za program rada 2019. i nakon 2019. Također imamo određene izazove u drugim dijelovima zakonodavstva Rič, označivanje klasifikacije, imamo neke druge zakonodavne akte, to je bioznanost koja je sestra uredbe o plastičnim proizvodima, zaostajemo vezano uz program preispitivanja. Jedan od učinaka je da dobivamo sve manje odobrenja za EU to je novost vezana uz biocide u odnosu na e, proizvode zaštitu se Poduzeća mogu zatražiti odobrenja za biocide, nešto slično što se događa u Taričano. Mi zaostajemo u tom programu i to konkretno znači da nam nedostaju očekivani resursi, odnosno prihodi. To je naš veliki izazov. Moramo poboljšati program i time stabilizirati financiranje programa za biocide. Što se tiče primjene Rotterdamske konvencije i prethodnog odobrenja, to je jedna od najbitnijih konvencija koja širi informacije o opasnim kemikalijama u cijelom svijetu i kako ih se treba koristiti na siguran način. Ta konvencija je bila vrlo uspješna, što znači da je pred nama mnogo više postano što smo očekivali, no uspjećemo u tome. I moramo također spomenuti da uspjeh te konvencije u pomaganju svijetu da lakše upravlja opasnim kemikalijama je nešto što je vrlo bitan aspekt. Također, za 2019. godinu mi u EKI neprestano dobivamo nove zadatke, ponosni smo i zahvalni na tome, no isto tako mislimo da naše nadležnosti u smislu stvarivanja sinergije između zadataka koje obavljamo i dosljednosti između zakonodavstva za kemikalije i u EU i u svijetu je naša snaga i na taj način osiguravamo dosljednost, no to je uvijek izazov. Prolazimo kroz redovni postupak trenutno. To možete pogledati sa kolegama u vijeću. Dakle, imamo regulaciju o postojnim organskim onečišćivačima koja primjenjuje konvenciju iz Štokholma. Uspostavit ćemo takozvani centar za otrove. Mi smo informacijska okosnica koja omogućuje nacionalnim centrima za otrove da će davati savjete u slučajevima trovanja građana i što napraviti u okviru prve pomoći, recimo da dijete proguta deterđent ili nešto slično Također smo pomažemo općoj upravi zapošljavanje i zakonodavstvu za sigurnost na radnom mjestu. Uspostavljamo gornje granice za izlaganje kemikalijama na radnom mjestu i dobili smo zadatak da uspostavimo bazu podataka koja će osigurati informacije o kemikalijama i materijalima kako bismo to mogli primjenjivati u tercijarnoj ekonomiji u drugim okvirnim direktivama. Preuzimanje svih tih zadaća je, su napori koji su dobro uloženi, no međutim sve to zahtjev za agenciju i za osoblje. Pogledat ćemo sada što će se događati nakon 2019. godine. Sljedećih pet godina tu postoje dva najvažnija pitanja koja moramo spomenuti. Prvi je finaliziranje našeg strateškog plana koji učinkovito označava što želimo napraviti tijekom sljedećih pet godina u EKI. Imamo tri važna prioriteta kojima se želimo pozabaviti. Prvi je moramo postati bolji u procjeni i određivanju kemikalija koje izazivaju zabrinutost. Također trebamo prihvatiti savjete komisije i dati savjete komisije kako regulirati te kemikalije. Drugi prioritet je pomoći u tome da se informacije prosljeđuju tijekom lanca opskrbe od onih koji imaju informacije o kemikalijama, kao što je EKA, da se to prosljeđuje onima koji primjenjuju nizvodno sve te kemikalije, uključujući potrošače, tako da oni mogu sigurno koristiti kemikalije. I naravno naš treći prioritet bih nazvao integracijom. Želim raditi dalje i na Riču i na e, CPO-u to, je, to su fundamentalni dijelovi zakonodavstva koji se moraju uklopiti u cjelovito zakonodavstvo EU-a i želimo osigurati da ono što mi znamo o kemikalijama će se integrirati u pravnu stečevinu o kemikalijama. Također želimo stvariti međunarodnu agendu vezanu uz kemikalije. Tu ima mnogo sinergije koju možemo dodatno generirati. To su tri strateška cilja i strateški prioriteti koji su vezani uz ono što je komisija zaključila u svom izvješću. Naime, rekli su da imamo potencijal u smislu osiguravanja tih sinergija i dosljednosti na razini EU-a. I naravno, na posljedku, ako malo više pogledamo unaprijed, to je višegodišnji financijski okvir – razgovaramo i o tome. Mislimo da je ključna uloga agencije ostvarivanje dodatnih sinergija i dosljednosti i sa drugim dijelovima zakonodavstva, a to je želja komisije vijeća i parlamenta. Dakle, moramo analizirati stabilno financiranje u okviru VFO-a i tada ćemo moći integrirati naš rad sa drugim dijelovima zakona koje mi ne provodimo, ali imamo informacije, znanje i ekspertizu za doprinos i pomoć. Ovime ću završiti svoju intervenciju i veselim se raspravi. Hvala vam lijepo na ovom izlaganju. Kao prvo ću dati riječ koordinatoru e, iz odbora za odnose sa ekom. Izvolite, gospodin Pjeha. Hvala vam. Hvala vam, gospodine ravnatelju, na vrlo podrobnim informacijama o radu vaše agencije. Vi ste imenovani ravnateljem 1. siječnja 2018. godine, što znači da ste na toj dužnosti oko 10 mjeseci. To nije dugo razdoblje, ali je ipak dovoljno dugo da biste dobili uvid uh, u aktivnosti i rad agencije, te da biste mogli ocijeniti što treba poduzeti. Koliko mi je poznato, vi se želite usmjeriti na glavnu strategiju rada. Primjerice, tu je pitanje prosljeđivanja informacija o kemikalijama. Također želite da eka bude centar izvrsnosti u znanosti, što bi značilo da se analiziraju i neka pitanja kao što je sigurna uporaba kemikalija. Sa velikim zanimanjem sam saslušao vaše izlaganje. Ranije tijekom jutra razgovarali smo već o tome. Mene također zanimaju zaključci o provedbi uredbe REACH i o drugim zakonskim propisima, posebno kada je riječ e, o uspostavi novih e, baza podataka. Zanimalo bi me da dobijem više informacija o gospodarenju otpadom, o središtima za skladištenje toksičnih tvari i biocidnih proizvoda. 2018. je bila ključna godina. Budući da je e, bila važna za evidentiranje podataka o uvozu i izvozu Pritom je trebalo evidentirati te kemikalije i zanimalo bi me koje su se tvari izvozile, u koje zemlje i koje su bile količine. Mislim da je transparentnost doista ovdje od ključne važnosti i volio bih saznati više o samom postupku registracije i odobrenja, izdavanja odobrenja za uvoz kemikalija u Europu. Nadalje, e, važna je također kvaliteta podataka. Prema nekim izvorima jedna trećina kemikalija koje se čiji se uvoz u Europu odobrava upitan je, dakle upitna je njihova sigurnost. Neki također spominju nekontrolirani tok kemikalija prema Europi. Smatram da bi EKA trebala posebno obratiti pozornost na to i surađivati sa europskim tijelima. Kao političar, ali i liječnik, želim naglasiti i sljedeće. Ne možemo dovesti u pitanje zdravlje građana. Teret e, dokaza je na poslovnim subjektima koji moraju dokazati da su kemikalije koje se nalaze na tržištu sigurne za uporabu. Prema podacima e, Njemačkog e, instituta za sigurnost kemikalija, jedna trećina svih registriranih kemikalija temeljem uredbe REACH ne dovodi se u vezu sa pouzdanim podacima, odnosno nema pouzdanih podataka o njihovoj sigurnosti. Što može biti štetno i za politički dijalog kao i za rad same agencije. Znam da postoji zabrinutost unutar EKE e zbog e, tih pitanja. A isto tako postoji zabrinutost u široj javnosti. Postavlja se pitanje kako učiniti tu strategiju transparentnijom ako jedna trećina kemikalija ako ne raspolažemo e, studijama o sigurnosti za jednu trećinu kemikalija. Činjenica da nemamo takve studije ne znači da ove kemikalije nisu sigurne. To nije u skladu sa odredbama uredbe REACH no, prije svega se moramo usredotočiti na postupak registracije. Ukoliko on nije adekvatan, onda niti ne možemo dobiti pozitivnu ocjenu, odnosno izdati suglasnost za e, stavljanje tih proizvoda na tržište. Dakle, potrebno je osigurati transparentnost vezano uz sve podatke. Tvrtke koje nisu e, podnijele sve podatke možda imaju za to opravdanje, ali možda takve informacije također trebaju biti javno dostupne. Znam da to može biti osjetljivo, ali smatram da je doista od ključne važnosti da se EQ percipira kao vjerodostojnu. EKA bi trebala raditi na dobrobit e, svih građana. Hvala. Hvala lijepo, zastupnica Rivazi. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. E, lijepi pozdrav ravnatelju na sastanku našeg odbora ENVI ovdje u parlamentu. Ja imam neka konkretnija pitanja za vas, budući da vas je ipak e, Njemačka agencija za zaštitu okoliša snažno napala. Znamo isto tako da je tu bila i afera glifozata. Kako je trenutno stanje? Bilo je 100.000 e, molekula u opticaju u Europskoj uniji. Vi ste osnovani, od 2007. godine ste trebali izraditi evaluaciju. Kako je trenutna situacija? Kako to izgleda po državama članicama. Od 2015. godine proizvođači su obvezni e, obaviti postupak registracije. E, vidjela sam da je od 2008. i 2017. bilo više tisuća postupaka registracije. Kao što smo čuli od kolege, jedna trećina kemikalija nije bila predmet kontrole ili je pak ustanovljena neusklađenost. Ja sam, evo, na primjer, proizvođač. Šaljem vam zahtjev za registraciju. Pokušavam e, objediniti sve studije. Vi, dakle, nakon analize studija izdajete odobrenje za stavljanje aktivne tvari na tržištu i tek nakon toga se vrši kontrola samog sadržaja i gleda se je li e, zahtjev doista cjelovit i što je sa toksičnosti te tvari. Međutim, to je problematično jer vi izdajete odobrenje proizvođaču da stavi u opticaj proizvode, a tek nakon toga se može ustanoviti da je riječ o tvari koja je vrlo toksična. Zatim, e, u uredbi stoji da trebate analizirati 5% registriranih podataka. Mislim da to treba povećati, to ne može biti 5%, treba biti 100%. U odnosu na ono što je rekao kolega, ako želimo e, biti percipirani kao vjerodostojni, to moramo učiniti. Vi želite više sredstava. Koliko je potrebno stručnjaka? To je moje pitanje. Trebaju nam e, konkretni odgovori. Nadalje, što se tiče biocidnih proizvoda, ja sam čula neke informacije e, da kada se okupi skupina za evaluaciju koja okuplja stručnjake država članica, zašto vi na takve sastanke pozivate predstavnike industrije? Znate da je bilo problema oko sukoba interesa. Zašto su predstavnici industrije prisutni na tim sastancima? Kod vršenja evaluacija biocidnih proizvoda, da, tu su predstavnici država članica, ali ne moraju biti zastupljeni i predstavnici industrije. Evo, to su moja pitanja. Nadam se da ćete mi dati odgovore. E, htjela bih samo dodati da mi imamo povjerenje u rad Eke. E. Mi vam vjerujemo i ako treba nešto popraviti, sada je trenutak za to. E, mislim da treba vidjeti, ali međutim moram priznati da ovo izvješće BFR-a prilično strogo. Hvala, gospodin Ekot. Hvala vam gospodine predsjedatelju, zahvaljujem također gospodinu Hansenu na uvodnom izlaganju. E, temeljem ovih pitanja već je razvidno da nas je iznenadilo vaše uvodno izlaganje, barem je to moj slučaj. Kao što znate, nedavno su procurale informacije, vi ćete reći da je to već bilo poznato, što e, ne čini stvari boljim ili lošim, to je još uvijek veliki problem, a radi se o nekim temeljnim postavkama Riča. S time se krenulo 2007. Od 2010. godine e, se ustanovilo da ti zahtjevi moraju biti cjeloviti. EKA je nadležna za provjeru zahtjeva. Ako nakon deset godina dolazimo do zaključka da jedna trećina podnesenih zahtjeva za izdavanje odobrenja za puštanje kemikalija na tržište, onda znači E, da EKA ne radi dobro svoj posao. Vi kažete da mi možemo provjeriti samo 5% i to je ono što je propisano. Koliko ima e, tih e, zahtjeva, više od 40 tisuća, onda trebate provjeriti 5%. Koliko je odbijeno 4 ili 5, to je mnogo manje nego što bi bilo da ste doista izvršili provjeru 5% svih predanih zahtjeva odredbe e, direktive Rič su vrlo jasne. Ako nema podataka, ne može se e, govoriti o stavljanju na tržište. To je osnovno načelo Riča. Ako jedna trećina kemikalija, ako za njih nije podnesena cjelovit zahtjev, onda e, te kemikalije ne bi trebale biti na tržištu, a jesu. Što je EKA poduzela, osim što je rekla ovaj zahtjev nije sukladan, to je onda vraćeno nacionalnim tijelima, možda je tu opet svjedočimo jednoj igri prebacivanja odgovornosti sa EKE e na nacionalna tijela. ili to način da se vrati povjerenje građana? E, ako nema podataka, ne smije biti izdano odobrenje za stavljanje na tržište. Ako su podaci nepotpuni, onda vi morate reagirati. EKA e mora reagirati i vi morate reagirati i pokazati da ste zabrinuti zbog toga. Mi ne tvrdimo da te kemikalije nisu sigurne, međutim problem je u tome što ne znamo jesu li sigurne, a to su kemikalije e, koje e, predstavljaju 95% svih kemikalija na tržištu i dakle za trećinu njih ne znamo odnosno znamo da e, zahtjevi nisu cjeloviti, da neke studije nisu odrađene, mislim da je trenutak da morate e, početi vrlo jasno informirati javnost o tome e, o kojim je kemikalijama riječ, zašto su te kemikalije još uvijek na tržištu. Vi ste ljetos e, predočili memorandum o razumijevanju gdje ste ponovno progovorili o kvaliteti podataka. Međutim, vi već godinama od Eke e slušamo o tome, ali ne radi se o kvaliteti podataka, nego o tome da tih podataka nema, a to je povreda prava Europske unije i vi morate na to reagirati. Ako kažete treba nam više ljudi, onda nam recite koliko vam ljudi treba. Ne možete se samo skrivati. Radi se o sigurnosti naših građana. Oni moraju imati 100% sigurnost. Dobro, 100% sigurnost je možda pretjerana, ali moramo u najmanju ruku biti sigurni da su zahtjevi cjeloviti jer to je ono što je propisano, a to se ne događa. Eka već godinama govori o tome da žele poboljšati situaciju, međutim jedino što se sada dogodilo jest da je potpisan memorandum o razumijevanju sa kemijskom industrijom. Iskreno rečeno, mene ne zanima je li njima teško ili ne, oni imaju obveze i oni moraju e, dostaviti, podnijeti te zahtjeve koji moraju biti cjeloviti, a vi se trebate pobrinuti da se oni drže zakona. Ako to nije slučaj, onda njihovi proizvodi ne smiju biti na tržištu, a oni još uvijek jesu na tržištu, to je vaš problem, vi to morate riješiti i što, to što brže i e, potpisivanje memoranduma o razumijevanju s kemijskom industrijom to neće riješiti. Hvala. Hvala lijepo. A sada ću zamoliti doktoricu Martin e, da nam iznese svoje zaključke, komentare ili pitanja. Izvolite. Doktorica Martin je predstavnica Europskog parlamenta u upravljačkom odboru EKE, e, tako da to, to je njezino svojstvo u ovoj raspravi. E, uvaženi kolege zastupnici, ja bih htjela iskoristiti ovu priliku da vam zahvalim što ste me imenovali kao jednu od vaših predstavnica u upravljačkom odboru EKE. Ova prva godina je bila godina kada su uvedene neke promjene, ali su se pokazali neki izazovi. EKA i REACH su obilježili desetu obljetnicu 2017. godine E, to je bio trenutak e, da se izvuku neki zaključci o dosadašnjem radu i postignućima agencije koji izlaze izvan e, granica 28 država članica Europske unije. Rič je doista definirao nove trendove, nove regulatorne režime u zemljama poput Kine, Koreje, Malezije, Rusije, Tajvana i Turske. 2018. je također bila godina kada je isticao rok za registraciju niskotoksičnih tvari kao europska e, građanka u Ujedinjenom kraljevstvu. Moram priznati da me iznenadila spremnost, e, odnosno pripravnost za ispunjenje tog roka, pogotovo s obzirom na Brexit. E, ovo je bila godina velikih promjena, imenovan je novi izvršni ravnatelj, pred nama su još mnogi izazovi. 20 e, tisuća tvari je do sada registrirano temeljem riča, međutim potrebno je poduzeti napore kako bi se poboljšala kvaliteta zahtjeva. Sukladnost je još uvijek na dnevnom redu sastanaka upravljačkog odbora. I na kraju, EKA je također dobila neka nova zaduženja, kao što je uspostava nove baze podataka o prisutnosti opasnih tvari, E, kao znanstvenica pozdravljam e, tu inicijativu. E, mnogo se još može saznati o istraživanju novim tehnikama recikliranja. Međutim, moramo isto tako znati kakav je sastav otpada. Propisi će ohrabriti inovacije u tom području i vjerujem da EHA ima potrebno stručno znanje kako bi dobro odradila taj dio posla, međutim to ovisi i o potpori EU institucija, e, dakle kao što je ovo Europski parlament i odgovarajućoj proračunskoj e, pomoći. E, slobodno me možete kontaktirati ukoliko imate bilo kakva pitanja o sigurnosti kemikalija. Ja ću u nastojati odgovoriti sukladno sa znanjima kojima raspolažem. Hvala. Hvala i vama. Sada ću zamoliti komisiju da uzme riječ. Izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ. Kao što smo već čuli, gospodin Hansen je spomenuo najvažnije aspekte što se tiče dodatnih e, zaduženja i resursa. Mi surađujemo sa EKOM kako bi EKA i bez obzira na nove ovlasti koje su joj povjerene i dalje bila u potpunosti operativna. Da kako za to se, time se bavi i e, nadležna služba komisije. Što se tiče sukladnosti, pitanja sukladnosti, to je već utvrđeno e, kao jedno od problematičnih pitanja u reviziji provedbe uredbe REACH, to smo već predstavili parlamentu u proljeće ove godine i već provodimo neke mjere koje se ne odnose samo na registraciju i evaluaciju, nego i e, na suradnju sa EKOM i državama članicama na sastancima sa stručnjacima. Da kako ova studija EFA e je alarmantna, tako da e, zahtjeva dopunske mjere koji izlaze izvan okvira onoga što smo mi definirali prilikom revizije uredbe REACH. Hvala. Sada ću dati ponovno riječ gospodinu Hansenu, izvršnom ravnatelju EKE, e, kako bi se mogao očitovati na iznesene komentare i odgovoriti na pitanja. Izvolite. Hvala vam. Ja ću doista pokušati odgovoriti na pitanja. Zahvaljujem uvaženim zastupnicima na postavljenim pitanjima. Ispričavam se ako nisam u uvodnom dijelu e, istaknuo sve što je važno. Ja sam dugačak popis dostavio komisiji za njihovo izvješće i mogu samo reći da sam opredjeljen da e, se suočim sa svim tim pitanjima. Da krenemo od sukladnosti, samo nekoliko uvodnih primjedbi, nakon toga ću pokušati e, logičnim slijedom odgovoriti na vaša pitanja. S obzirom na ovo što je rečeno, mislim da treba reći da će EKA u svakom slučaju intenzivirati svoj rad. Ja to vidim kao svoj zadatak. Dakle, da nastavim intenzivirati rad poput mog prethodnika. To je moj posao i moja dužnost. E, što se tiče iskazivanja zabrinutosti, da, nas brinu rezultati studije BFR-a. Time se potvrđuju zaključci e, nekih studija i informacije koje smo mi interno prikupili i da, jesmo zbog toga zabrinuti. Nemojte se skrivati, ne, e, nikako. Iz tog razloga sam došao ovamo i izravno ću odgovoriti na vaša pitanja i možete mi slobodno postaviti još jedan put. Ne namjeravam se skrivati. Dakle, da vam dam neke osnovne e, informacije Dakle, što se tiče, nešto ću reći o našoj bazi podataka, zatim o postupku registracije i o biocidnim proizvodima, a nakon toga ću zaključiti sa memorandumom o razumijevanju sa industrijom, dakle i funkciji tog memoranduma u sklopu našeg rada na sukladnosti. Nakon toga možemo imati raspravu ako želite. uredbi REACH mi, e, kažem mi zato što to nije na razini institucije, ja sam tada bio u komisiji e, i radio sam upravo na uredbi REACH. U tom trenutku smo imali mogućnost izbora kod primjene modela. Mi smo raspolagali sljedećim modelima. Imali smo postojeći sustav, dakle postojeće kemikalije, a to je bilo 99% kemikalija u opticaju, mogle su se koristiti i dalje e, bez ikakvog regulatornog okvira. Drugi ekstrem bio je sustav davanja odobrenja, e, dakle gdje industrija podnosi zahtjev koji nadležna tijela trebaju provjeriti i da se na taj način odobrava pristup tržištu. Dakle, provjera bi u tom slučaju bila je li zahtjev sukladan sa zahtjevima i nakon provjere sukladnosti bi se izdao, izdalo odobrenje za stavljanje na tržište. preko 20 tvari e, Dakle, pokazalo se da kada bismo davali sukladnost za 20.000 tvari prije stavljanja na tržište, bilo bi potrebno mnogo duže vremena da se odradi postupak Primjerice za biocidne e, proizvode mogli bismo izdati samo 33 odobrenja godišnje, imamo ih više od 20 tisuća, tako da je u tom trenutku donesena odluka da sustav izdavanja odobrenja ne bi bio dobar i zato smo se odlučili za jedan hibridni sustav, a to je da se industrija omogući da podnesu zahtjeve koji trebaju biti cjeloviti, a da se ex post radi provjera sukladnosti. I to je ono što mi činimo sada, dakle mi provjeravamo sukladnost ex post i istina je, neću to skrivati, postoje razlozi za zabrinutost. Međutim, postoji, taj sustav je uspostavljen kako bi tvrtke ostale na tržištu. One nisu nezakonito prisutne na tržištu. Sustav je takav da su e, svi zahtjevi e, ciloviti, ali dobar dio njih nije sukladan no kasnije ću ući malo više u detalje. Sada ću vam iznijeti nekoliko brojki. Imamo više od 20 tvari na tržištu Europske unije. E, dakle, riječ je o e, cjelovitim zahtjevima. Te će se tvari postupno povući s tržišta i to zapravo govori o tome kako sama industrija regulira stavljanje kemikalija na tržište. Na nama je sada da vidimo je li taj postupak reguliranja korektan ili mi moramo intervenirati u nekim slučajevima. Kao što smo čuli od predstavnice parlamenta u upravljačkom odboru, ove godine je bio konačni rok za podnošenje zahtjeva, tako da imamo sve u sustavu. Sve su tvari regulirane i e, imamo sada kvalitetniji sustav provjere na tržištu. Ranije nismo imali uopće provjere, međutim još uvijek nismo došli do one faze e, u kojoj bismo htjeli biti. Da se vratim na bazu podataka, jedna od naših nadležnosti e, koju smo definirali vrlo rano i na tome sam zahvalan ne samo EKI, i upravljačkom odboru, nego i mom prethodniku. Mi smo mnogo uložili u informatiku. E, dakle, mi se oslanjamo na informatički sustav u velikoj mjeri. Mi smo u stanju obraditi podatke i objaviti ih na internetu za potrebe javnih konsultacija i to vrlo brzo i učinkovito bez manualnih intervencija. Zahvaljujući e, toj sposobnosti povjerena nam je dužnost za razvoj niza e, baza podataka, primjerice za e, opasne otrovne tvari gdje se podržava države članice da imaju hitne, pozive za hitne, službe za hitne pozive u slučaju kada građani imaju neke nesreće vezano uz upotrebu kemikalija. Zatim imamo isto tako i praćenje kemikalija u nekim materijalima kako bi se kroz reciklažu moglo doći do odvajanja takvih proizvoda, ali isto tako i informacije onima koji rade na izradi proizvoda da znaju e, koje bi dijelove proizvoda trebali razvijeti bez prisutnosti kemikalija. Dakle, to je jedna baza podataka koja također može pomoći prilikom inovacija, ali i E, reciklaže. Ovo je zapravo ono područje e, oko kojeg razgovaramo s komisijom i tu želimo dobiti dodatne resurse. Nažalost, e, bio je jedan amandman, odnosno pokušalo nam se pomoći dodatnim proračunskim sredstvima, ali taj amandman nije usvojen na plenarnoj sjednici, tako da se sada E, moramo nositi sa tim proračunskim poteškoćama jer to su bile neke ideje parlamenta tijekom pregovora e, ali kao što smo čuli od predstavnika komisije mi sada surađujemo kako bismo našli rješenje i za te stvari. Dakle, kod e, uspostave baza podataka mi uspostavljamo sinergije, e, koristimo postojeću infrastrukturu i modele i zapravo se koristimo e, znanjem i informatičkim resursima tako da e, možemo odraditi neke stvari jeftinije nego što bi to bio slučaj drugdje. Sada nekoliko riječi o transparentnosti i dotaknut ću se i teme biocidnih proizvoda. Zahvaljujući našoj informatičkoj infrastrukturi, u mogućnosti smo uz mali broj manualnih intervencija, imamo samo e, dvije osobe zaposlene na puno radno vrijeme, da stavljaju na tisuće zahtjeva na internet e, svake godine, dakle zahvaljujući našoj informatičkoj infrastrukturi. Tako da mi objavljujemo 99% informacija koje dobijemo od industrije. Industrija nam je dužna podnositi e, zahtjeve za o povjerljivosti podataka, dakle mi smo to dužni proučiti, ako se ne slažemo mi možemo objaviti te informacije i samo mali postotak e, zahtjeva ima u sebe takav zahtjev za poštivanje povjerljivosti informacija, tako da se većina informacija kojima raspolažemo nađe na internetu. Ako postoji neki dosje koji sadrži e, neusklađene podatke, to je vidljivo na našoj mrežnoj stranici, dakle zajedno sa svim podacima. Mi ne možemo sami reći da neki zahtjev nije sukladan, ali možemo objaviti sve informacije tako da svi mogu biti informirani. Što se tiče biocidnih proizvoda, a to je povezano s pitanjem transparentnosti, da, E, industrija je nazočna, ali isto tako su nazočni i svi drugi dionici, tako da e, nije tu prisutna samo industrija, isto tako su tu i zelene nevladine udruge, e, udruge potrošača i ostali dionici. U osnovi mi ovdje primjenjujemo smjernice komisije za rad stručnih skupina kako bi postojala uravnotežena zastupljenost svih strana i želimo da se čuju glasovi sviju prije nego što donesemo odluku. Međutim, tu vodimo e, stručne i znanstvene rasprave, a bilo kakve političke poruke ne uzimaju se u razmatranje, ponekad se čak e, zaustave e, takve, takve rasprave, usred rasprave. Zašto je, su predstavnici industrije nazočni na tim sastancima? Zato što za biocidne proizvode e, zahtjeve najčešće podnosi industrija. Ponekad ti zahtjevi nisu u potpunosti jasni, tako da nam je korisno da od njih saznamo što su zapravo htjeli, da ne moramo te informacije prikupljati putem e, pisanih podnesaka. Međutim, to se ne odvija iza zatvorenih vrata e, samo sa predstavnicima industrije, budući da su tu nazočni i ostali dionici i stručnjaci država članica da se e, još osvrnem na ovu studiju BFR-a i pitanje sukladnosti. Možda da vam samo iznesem nekoliko brojki. Mi smo radili na tome, tako da ovo ne govorim u obranu nečih interesa. Međutim, mi e, radimo na sukladnosti, no moram e, se složiti s time da to nije dovoljno. Mi smo analizirali do sada 700 različitih tvari i za te tvari smo proučili sve podatke koji su relevantni za to da se neku tvar proglasi e, opasnom tvari. Od tih 700 tvari dvije, za dvije trećine smo ustanovili da su potrebne dodatne informacije, dakle podaci koje nam je podnijela industrija nisu sukladni sa odredbama uredbe REACH, tako da smo tražili dodatne testove da bi se uspostavila sukladnost sa odredbama uredbe. Dakle, dvije trećine kemikalija. E, Naši pristup da ne biramo kemikalije nasumično, nego da biramo one kemikalije za koje mislimo da postoji velika vjerojatnost da će se pokazati da ne postoji sukladnost. Mi e, putem e, našeg informatičkog sustava lako pronalazimo one zahtjeve za koje postoji vjerojatnost da će se ustanoviti da nisu sukladni i za one koji se široko primjenjuju, dakle gdje je izloženost velika. Od tih e, smo ustanovili da za dvije trećine zahtjeva trebamo dodatne podatke. E, kao što sam rekao, sustav iz e, uredbe REACH nije sustav koji se temelji na izdavanju odobrenja. E, za to bismo trebali uložiti mnogo više rada, međutim mi sada hvatamo korak sa pitanjem sukladnosti. To su bile neke brojke. Što mi točno poduzimamo? Da, E, ja jesam zabrinut, e, moji djelatnici su zabrinuti, mi trenutno radimo na finalizaciji radnog programa za 2019. O tome ćemo raspravljati i to se mora usvojiti na sastanku upravljačkog odbora. Pitanje sukladnosti je da kako visoko prioritetno, kao što smo čuli od predstavnika komisije, to je bilo spomenuto već i u revizijskom E, izvješću, odnosno pitanju izvješću o preispitivanju komisije. Mi želimo sada intenzivirati naše napore e, u radu na sukladnosti. Već dugi niz godina se radi na tome, ali moram reći da u posljednjih deset mjeseci analiziramo kako e, ubrzati postupak donošenja odluka i zadržati pravni i znanstveni nadzor na, odgovarajućoj razini. Dakle, mi, ćemo, e, mi želimo moći maksimizirati upotrebu resursa, ali isto tako i dobiti dodatne resurse. Zatražili ste me brojke, pa ću vam ih sada navesti. Dakle, e, sa jednim puno zaposlenim djelatnikom možemo izvršiti pet e, provjera sukladnosti. Dakle, to je jedan ekvivalent jedne puno zaposlene osobe kroz jednu godinu. Ja ovdje predstavljam e, agenciju, mi smo tu kako bismo radili za vas i možemo zajedno to izračunati. Ako vi želite 100% e, svih kemikalija visokog volumena, mi možemo sjesti za stol i reći ću vam koliko je za to bilo potrebno vremena, odnosno koliko bi bilo potrebno vremena sa ovim raspoloživim resursima, da kako mi očekujemo e, sve veću učinkovitost, dakle oni su, moji djelatnici su sve kompetentniji i vi mi možete reći dakle kada mi možemo završiti, vi mi možete reći što je vaš cilj. Međutim, ne mogu to sada učiniti ovdje jer e, mislim da bi mi možda trebala Excel tablica i računalo, ali mogu se vratiti i mogu vam e, dostaviti te podatke. Dakle, to je visoko na dnevnom redu, to je visoki prioritet za nas, ovdje smo da služimo vama i to smo postavili kao visoki prioritet za sljedeću godinu. Memorandum o razumijevanju koji imamo sa Sefikom u Eurometal, e, dakle, e, to je industrija metala i e, sa konkave, a to je e, evropska e, naftna industrija. E, dakle, to nije nešto što treba zamijeniti ono što radimo na sukladnosti. Ono što radimo s njima je sljedeće u nekim <laughs> područjima su pitanja vrlo složena. Recimo e, u naftnoj industriji je riječ o tisućama kemikalija. E, industrija je ispitivala i ispituje e, te kemikalija već godinama i procjenjuje rizik. Dakle, na nama je odluka, to nećemo odlučivati zajedno s njima. Mi moramo odlučiti što ćemo s tim ali e, kao i kada sjednemo sa podnositeljima zahtjeva prije nego što ga podnesu, jeste da im objasnimo, na primjer, kada mogu tražiti izuzeće, a kada ne. E, objašnjavamo im te stvari e, kako bismo dobili bolji zahtjev i kako bismo se mogli usredotočiti na područja neslaganja oko sukladnosti, a ne trošiti vrijeme i napore na formalnostima e, gdje bismo pojašnjavali stvari koje su u stvari sukladne. Dakle, riječ je samo o poboljšanju učinkovitosti i o razmjeni iskustava i znanja ali to nije ni na koji način nešto što bi bilo paralelno e, regulatornom postupku. Dakle, ja sam e, spreman intenzivirati rad, ne želim se skrivati i ako o nečemu nisam govorio, rado ću dati dodatna pojašnjenja. Puno hvala, evo hvala i na ovoj iskrenoj reakciji. Ima još niz pitanja koja moramo dodatno pojasniti. Neka od njih možda možemo izravno pojasniti ovdje, ali molim vas budite razumni u korištenju vremena, a naravno možemo nastaviti e, radom i raspravom i nakon ovog sastanka. Dakle, prvo dajem riječ gospodinu Ekautu da postavi pitanja i na kraju će, e, onda će gospodin Hansen odgovarati. Hvala, bit ću kratak. Zahvaljujem gospodinu Hansenu. Mislim da moramo imati ovu raspravu jer je to doista zabrinjavajuće. Ali ja bih se htio nadovezati na brojke koje ste spomenuli. Dakle, vi ste provjerili sukladnost 700 to nije 5%, ali ide u smjeru 5%, ali dvije trećine tih su nesukladne. Znamo da u Riču govorimo o e, dopuštenju samo kad govorimo o vrlo zabrinjavajućim e, E, tvarima, ali e, sve što nije sukladno ne bi smjelo biti na tržištu uopće. Ako je dvije trećine e, tvari nesukladno, koji je vaš cilj Dakle, od tih nesukladnih dosjeja koliko će biti sukladni i što ćete učiniti s onima koji neće biti sukladni? Hvala lijepo. E, činjenica je da je postala mogućnost izbora što se tiče modela. E, dakle, odobreno je kao i kod lijekova e, da se izdaje to odobrenje. Vi ste rekli da se kasni i shvaćam da se kasni kada je riječ o svim kemijskim tvarima. Međutim, moglo se reći od ovog datuma svi koji žele staviti neku kemikaliju na tržište mora proći moraju proći postupak registracije i izdavanja odobrenja. Jer u protivnom, kakvo jamstvo imamo mi, evropski građani, da se neće naći toksični kemijski proizvodi e, u opticaju. Na taj način se ne može jamčiti javno zdravlje. Vi kažete e, da, evo, mi smo svi žrtve kontaminacije e, kemikalijama i vidimo da e, doista postoji prava sanitarna kriza. Ja bih rado čula od vas da sada postoji obveza dobivanja odobrenja za stavljanje kemikalija na tržište. Zatim, što se tiče zabrana, ako ustanovite da neki zahtjev nije sukladan i u konačnici vidite da e, dakle postoji neusklađenost. Nacionalna tijela su zadužena za izdavanje zabrane. Je li to tako? Možete li samo precizirati taj dio? Hvala. Hvala. Gospodin Pirha je naznačio da želi postaviti neka pitanja, odnosno dati neke primjedbe. Izvolite. Hvala. Ovo nije pitanje. Jednostavno želim zahvaliti vama, e, gospodine direktore, što ste bili toliko otvoreni i iskreni. Niste pokušali uljepšati situaciju. Vidite koje su opasnosti a i nas ste podsjetili e, na to da trebamo dati adekvatnu razinu financiranja. Za mene je najvažnija e, kredibilnost, dakle kredibilitet e, pred našim biračima. Ja ne zastupam stručnjake, nego ljude, jednostavno građane Europe, a oni su zabrinuti. Možemo raspravljati o pesticidima, o skladištenju otpada, ljude sve to brine. Možete li nam reći nešto više o pitanju koje je relevantno za niz država, uključujući i Poljsku, a to je skladištenje otrova. Imate li plan da to nadzirate? E, isto tako upravljanje otrovnim otpadom. E, mi ne možemo kao Europa to izvoziti u treće zemlje jer time nismo riješili problem. Još jednom hvala i želim vam puno sreće u vašoj misiji u budućnosti. Puno hvala, sada dajem riječ gospodinu Hansenu. Hvala. Počet ću sa zadnjom intervencijom. E, puno hvala. Dakle, pouzdanost e, i e, uvjerljivost, kredibilitet, to je jako važno tu Europa apsolutno e, ima ulogu predvodnika na međunarodnoj razini kad je riječ o e, kemikalijama a kada govorimo o brojkama naravno to je temelj na kojem gradimo uvjerljivost i povjerenje ali isto tako i uspješnu međunarodnu agendu za kemikalije i otpad da e, dakle E, neophodna je e, e, uvjerljivost i kredibilitet jer ako nismo pouzdani, ako nismo uvjerljivi u očima naših birača, onda ne radimo posao kako treba i to nam pokazuje što trebamo činiti. S druge strane, ako u tome uspijemo, onda štitimo građane jer u očima birača e, koje je kritičko, e, tu će se vidjeti da li radimo dobar posao ili ne. Naš cilj je e, zadovoljiti obje strane. Dakle, ono što ja vidim u radu Eke je moj mali otisak na toj velikoj stranici je ovo. Ono što je važno za postizanje e, uvjerljivosti i pouzdanosti je sljedeće. Mi moramo uvjeriti, dakle ne uvjeriti jer nam se čini E, kao da e, je to neistina. Dakle, ljudi moraju vidjeti da mi radimo na sve učinkovitiji način i da se njihov novac dobro troši. A druga stvar je dosljednost. Dakle, u raspravi o glifosatima stalno se spominjala nedosljednost i posljedična nesigurnost, a mogu, mogao bih ponoviti još neke stvari gdje postoje nedosljednosti. Razlozi za to postoje, ali ih je teško objasniti. I jedan od osnovnih puteva naprijed je da radimo na sinergiji i na dosljednosti. A time se vraćam na svoju prvu molbu. Dakle, EKA mora imati potencijal i e, nadležnost da radi na sinergiji i dosljednosti preuzimajući daljnje zadatke unutar pravne stečevine o kemikalijama. To bi e, bilo dobro za uvjerljivost i pouzdanost. Kada je riječ o otpadu i mislim na kemijski otpad, pa ja sam kemičar, to je moja strast, ja vidim svijet e, kao spojeve, kemijske spojeve e, i ništa drugo, tu, tu i tamo neki organizam. Dakle, politika koja se odnosi na otpad i na kemikalije, te dvije politike su meni jedno te isto, jer ljudi materijale smatraju stvarima, a ja ih vidim kao mješavinu niza kemikalije, od kojih su neke bolje, neke lošije. Dakle, za mene su otpad i kemikalija ista stvar. Dakle, budućnost leži u boljoj integraciji. E, što činiti sa skladištenjem otrova? To trenutno nije u našoj nadležnosti. Ako mislite na primjer na skladištanje e, zastarjelih e, kemikalija, to se rješava zakonskim odredbama o otpadu no naravno za to je relevantan i taj kut gledanja kemikalija e, kako rješavati e, otpad iz farmacijske industrije na primjer i tako dalje e, kada se vratim na brojke reći ću ovo Možda će ovo izgledati kao izgovor, ali za 12 mjeseci me možete ponovo početi udarati. Dakle, mi radimo na programu rada koji moramo usvojiti sa upravljačkim odborom u prosincu i onda ćemo moći reći točno što ćemo raditi. No ono što ja pokušavam napraviti, ne samo ja nego i osoblje u EKI, želimo otkriti koje su kemikalije najvažnije, odnosno najbitnije u, po pitanju nesukladnosti. A to ponekad vrijedi više za jednu kemikaliju nego druge. Dakle, ne želim da osoblje bude obeshrabreno e, i da e, odustane od nekog predmeta koji je vrlo složen, ali jako važan i da umjesto toga radi nekoliko lakših predmeta samo da bi postigli veći broj predmeta. To ne želim možete me pitati za 12 mjeseci kako smo uspjeli učiniti više nego prije na području sukladnosti, ja ću vam svakako dati odgovor, a to vam sada obećajem. Obećajem vam da ćemo učiniti više i da ćemo uložiti veće napore u sukladnost. A kako će se to pretočiti u broj e, dosijeja, e, teško je sada reći. Naš cilj je rješavati 200 dosija godišnje E, dakle, sve više idemo u smjeru 2000 tvari. E, dakle, želim ubrzati te napore i rekao bih da ako nađemo 200 e, tvari koje pokrivaju 30% volumena na tržište, to je bolje nego da odradimo veći broj tvari, ali na koje otpada manji volumen na tržištu. Za godinu dana ću vam objasniti kako mjeriti napredak i jesmo li se poboljšali. Hvala, hvala još jednom što ste došli i što ste s nama vodili tako otvoren i tako iskren dijalog. E, siguran sam da ćemo nastaviti tako raditi i u budućnosti. Kada je riječ o sljedećim sastancima odbora, 12. studenog se ponovo sastajemo, to je sljedeći ponedjeljak 19. i 20 E, studenog da za dva tjedna ponovo. Evo ovima smo zaključili današnji sastanak našeg odbora. Hvala što ste došli i što ste aktivno sudjelovali u raspravi. Sastanak je gotov. Yeah, but, um, well, I...